Dakle, molim vas da zauzmite vaše mjesto. Est-ce que tout le monde a sa carte de vote Imaju svi svoju glasačku karticu? Isabelle ne l'a pas. ju nema. Isabelle Levin, ne Isabelle Toma, ispričavam se. U redu. Kao prvo ću vas podsjetiti da će se ovaj sastanak prenositi u izravnom prijenosu na web stranici Europskog parlamenta, osim naravno onoga o čemu ćemo raspraviti zatvoreno od javnosti. Zatim isto tako predlažem vam da usvojimo dnevni red koji ste svi zaprimili. Ima li netko nekih primjedbi vezano uz e, ovaj prijedlog dnevnog reda? Ne vidim nikakve zamjerke, nikakve primjedbe i stoga ga možemo usvojiti. Također vam predlažem da usvojimo zapisnike od sastanaka sa 7. i 22. srpnja. Imali nekih primjedbi vezanih uz te zapisnike? Mm, Tome nije slučaj. Stoga ih smatramo usvojenima. Hvala. Zatim ćemo odmah, prije nego što ćemo ugostiti svog ministra za poljoprivredu i ribarstvo, prijeći na glasovanje. Kao prvo imamo jedno mišljenje koje moramo izglasati i zatim jedno izvješće. Što se tiče mišljenja o proračunu, ako, se slažete počet ćemo sa mišljenjem. E, slažete li se svi? Dakle, to su amandmani na proračun. Daću vam broj amandmana, amandmana o kojem glasujemo. Imate li svi vaše glasačke kartice? Da. Možemo li krenuti? Već ćemo odmah na glasovanje. Dakle, što se tiče proračunskih amandmana, izvjestitelj je gospodin Marinju i Pintu. Amandman 68.50. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Vidim da imamo problem sa glasačkom hladicom. Ponovit ćemo glasovanje. Ponavljamo. Jesu li svi spremni? To je normalno. Ovo nam je prvo glasovanje. Rade li svima kartice? Zamijenite se za mjesto. Promijenite mjesto. Dignite ruku u tom slučaju. Digni ruku u redu. Ulrike i Izabela, dakle. Amandman 68.50. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 68.51. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 68.52. Otvaram glasovanje. Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 68.53 te amandman 68.65 su identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 68.54 te šezdeset 68.66 su također identični. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 68.55 i 68.67 su identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 68.79. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dva identična amandmana, 6856 i 6868. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 6880. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dakle, budući da E, je odbijen. Glasovat ćemo amandmane 6857 i 6869 koji su identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se. Identični amandmani 6858 i 6870. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 6858 59 i 6871 su identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandmani 6860 i 6872, oni su identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Osvaja se. Amandman 6861 i 6873 su identični. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 6862 i 6874. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 6863, i 6864. Otvaram glasovanje. I 6887, ispričavam se. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 6875. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 6876. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se s jednim glasom. Razlike. Pažnja. Jeste li za ili protiv? Za ili protiv? Ulrike. Za ili protiv? Za. U redu. Dakle, usvaja se. Zatim 6878. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 6883. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 6881. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6884. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Odbija se. 6882. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6877. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6877. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6885. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6886. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Eto, dragi kolegi, nema krajnjeg glasovanja, budući da je ovo mišljenje. Imat ćemo kasnije završno glasovanje. Zatim ćemo sada prijeći na drugo izvješće. Izvjestitelj je tu također gospodin Marinju i Pintu. Postoji izvjestan broj kompromisa. Kompromis broj 1. Otvaram glasovanje. Glasovanje je završeno. Kompromis je usvojen. Dakle, amandmani nakon njega se ne razmatraju. Zatim, paragraf 1a, amandman broj 3. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je završeno. Usvaja se. Amendment broj 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amendman broj 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 2. Otvaram glasanje. Stvarno glasanje. Usvaja se. Dakle, ostatak se razmatra. Amandman broj 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 10. Amandman broj 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis broj 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Zatim, amandman 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman broj 16. Glasanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbija se. Amandman broj 17. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Usvaja se. Sada ćemo glasati o završnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje za završnu rezoluciju. Zatvaram glasovanje. Završna rezolucija se usvaja i odobrena je. Zahvaljujem, dragi kolege. Sada i hvala vam što ste bili brzi i koncentrirani. Sada možemo ugostiti gospodinom Mauricijom Martinu, talijanskog ministra eh, za poljoprivredu, za prehrambenu i šumarsku politiku, pa isto tako i za ribarstvo, koji je dio predsjedništva vijećem i s njim ćemo raspravljati o prioritetima talijanskog predsjedništva. Stoga pozivam gospodina ministra da nam se priduži ako je već stigao. Mes chers collègues, chers amis. Dragi kolega, dragi prijatelji. Imaju li svi slušalice? Werner? Dragi prijatelji, imamo čas i zadovoljstvo ugostitelji talijanskog ministra ribarstva, dakle ribarstva, iako je on e, dakako i ministar i poljoprivredne prehrambene i šumarske politike, ribarstvo je sastavni dio toga koji će nam predstaviti prioritete talijanskog predsjedništva vijećem što se tiče ribarstva i akvakulture. Naš odbor naravno želi biti obješten o napretku rasprava koji se s tim u vezi odvijaju vijećem i to prije svega što se tiče e, niza prioritetnih tema, na primjer e, anualnih planova gdje za sada još nema e, nikakvog odgovora iz vijeća, te razmirice traju već dosta dugo i mislim da je sada došao pravi da to riješimo. Ima i niz dosija koji nisu dovršeni, jer vijeće ne želi usvojiti kao pravni temelj e, članak 43.2 što se tiče kontrola ulova. Imamo dakle tu nerješenu situaciju i e, e, jedna od mogućnosti rješenja bi bila buduća odluka Suda pravde o višegodišnjim planovima za bakalar nakon task force skupine koja je radila na tome od 2013. godine. Dakle, imamo isto tako tu i dosje o e, dubokom moru, e, imamo dosje o obvezi iskrcavanja i uzreći u obzir geografsku situaciju Italije, bit će nam drago e, saslušati talijanskog ministra i njegov stav o sredozemlju. A još jedno vrlo osjetljivo pitanje je ona koje se tiče vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike, budući da Lisabonski ugovor predviđa odobravanje parlamenta kada se potpisuju međunarodni sporazumi o ribarstvu i zbog toga mi moramo biti uvješteni o svim stadijima tog postupka u skladu sa člankom 218. iz ugovora. Nažalost, do sada tome nije bio slučaj i mi bismo rado vidjeli da se to ne dogodi više u budućnosti, da budemo uključeni u te pregovore. Dragi prijatelji, nakon izlaganja gospodina ministra predat ću riječ najprije koordinatorima u ime klubova zastupnika, a zatim svim e, članovima koji dakako imaju pravo postaviti pitanja ministru kako bi dao priliku govora svim onima koji se žele javiti za riječ. Ograničit ću vrijeme za govor na tri minute za svakoga. Dakle, tri minute za koordinatore, a minuta i pol, dvije minute za druge članove smješak za fotografiju. Je li se tako kaže? Vaša suradnica kaže da se trebamo nasmiješiti, pa se smiješimo. Ovo je u potpunosti prirodni smješak, budite uvjereni. U svakom slučaju, hvala vam. Predajem sada riječ gospodinu ministru. Podsjećam vam samo prije nego što vam predam riječ da smo već imali kratko prilike porazgovarati o jutro, da je gospodin ministar prije svega lokalno, lokalno izabrani e, zastupnik, e, to je vrlo važno za nas, dakle on je dobro upoznat sa pitanjima svoje regije, ali to znači isto tako da će znati cijeniti e, ovu regionalizaciju zajedničke ribarstvene politike. Gospodine ministre, predajem vam riječ. Hvala vam i dobar dan svima. Prije svega želim zahvaliti gospodinu predsjedniku, potpredsjednicima i svim članovima odbora što su mi danas dali priliku da vam mogu predstaviti talijanske prioritete na području ribarstva. Nakon e, mog izlaganja, kao što je rekao predsjedavajući, bit će mi drago saslušati vaše primjedbe, i to će biti dragocjena razmjena mišljenja. Početkom ove godine je, kao što znate, na snagu stupila nova zajednička ribarstvena politika. Riječ je o prvoj reformi sektora koja je odlučena redovnim zakonodavnim postupkom. Pritom bih želio zahvaliti zastupnici Rodust na njezinom doprinosu, doprinosu u stvaranju ovih propisa i želim jednako zahvaliti parlamentu i vijeću. Cilj talijanskog predsjedništva je nastaviti sa primjenom nove zajedničke ribarstvene politike kako bi se postigli svi zadani ciljevi. To se prije svega odnosi na dugoročno očuvanje ribljih fondova, zaštitu morskih ekosistema, zaštitu potrošača te podršku radnicima u ribarstvu. U tom smislu se na najbolji mogući način moraju iskoristiti financijska sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Koristim priliku i da bih zahvalio gospodinu predsjedniku Kadeku na svom, na dobro obavljenom poslu i tijekom prethodnog saziva parlamenta. Nove financijske uredbe daju važnu ulogu u akvakulturi. Riječ je o sektoru koji bilježi veliki rast i kojim je moguće ostvariti nova radna mjesta. Znamo koliko su ova pitanja važna ne samo za talijansko predsjedništvo, nego općenito. Talijansko predsjedništvo je uvjereno da ukoliko se budemo zalagali za sigurnost naše proizvodnje i ako se budemo zalagali za dobro informiranje naših potrošača, da ćemo moći osvojiti one dijelove tržišta koje e, danas u svojim rukama drže e, treće zemlje, odnosno uvoze iz trećih zemalja. Mm, važna novina e, zajedničke e, ribarstvene politike je obaveza iskrcaja. Ona, stupa na snagu u e, siječnju 2015. za pojedine vrste riba, odnosno za pelagijske vrste. Ova obaveza znači i reviziju, prilagodbu nekih propisa, već nekih postojećih propisa koje se mora obaviti do kraja tekuće godine. Prošlog prosinca komisija je izradila prijedlog uredbe s tim u vezi, a tijekom sastanka vijeća u lipnju kvalificirana većina zemalja je podržala konačni prijedlog kompromisa koje je predstavilo grčko predsjedništvo. Kako bismo sada dovršili zakonodavni postupak, važno je da parlament izradi svoje mišljenje. Nemamo previše vremena za postizanje dogovora, međutim važno ga je postići. Kada je riječ o obavezi iskrcaja, kao što sam rekao, on treba stupiti na snagu krajem godine i e, trebamo se osigurati da na vrijeme počnemo provoditi novu zajedničku ribarstvenu politiku da ne dođe do praznina odnosno neslaganja u propisima. Vijeće se zalaže za pojednostavljivanje prijedloga komisije kako bi se smanjile administrativne barijere za ribare odnosno za nacionalne uprave predlažemo donošenje onih propisa koje će biti apsolutno potrebne kako e, bi stupila na snagu obaveze iskrcaja. Prema nama to je jedini način koji imamo na raspolaganju kako bismo brzo došli do dogovora i to zato što je komisija već e, najavila za iduću godinu prijedlog uredbe za reviziju tehničkih mjera koje su na snazi. U kontekstu određenih pravila nove zajedničke ribarstvene politike nalazimo i pregovore, proces pregovora koji će se započeti već idućih tjedana, kojima će se odrediti ribolovne mogućnosti za 2015. godinu. S tim u vezi komisija je u lipnju izradila komunikaciju koju je uputila vijeću parlamentu. Talijansko predsjedništvo se želi osigurati da se poštuje maksimalni ulov za većinu ribljih stokova i to od iduće godine. Međutim, moramo uzeti u obzir i fleksibilnost koja nam je omogućena uredbama broj 1380 2013. kako bi se rokovi pomaknuli do 2019. Ukoliko ne budemo e, raspolagali sa dobrim e, znanstvenim podacima, te ćemo se baviti pitanjima slučaj po slučaj. U okviru nove eh, ribarstvene politike obaveza iskrca je jedan od glavnih elemenaka. Za neke riblje eh, stokove, kao što su pelagijske vrste, industrijski ribolov i onaj u Baltičkom moru, ova obaveza će stupiti na snagu 1. siječnja 2015. Maksimalne ribolovne kvote koje ćemo utvrditi za iduću godinu treba će voditi računa i količinu odbačene ribe koja je do ove godine bila dozvoljena te se moraju predvidjeti i dodatne e, mjere koje će obuhvatiti fleksibilnost. S tim u vezi ćemo surađivati sa znanstvenom zajednicom kako bi mogli, mogli dogovoriti ove iznose. U zadnjih mjeseci smo također svjedočili velikim razmjenama mišljenja i pritom mislim na prijedlog uredbe koja je izrađena u lipnju 2012. kojima se revidiraju propisi za izlov dubokomorske ribe. Počevši od ovog mjeseca, nastavit se na ono što je poduzelo grčko predsjedništvo u tehničkom smislu, nastavit ćemo radove kako bismo izradili stajalište vijeća. Trenutno e, čekamo ocjenu koju će dati ovaj saziv parlamenta o ovom dosjeu. Tijekom našeg e, semestra želimo započeti raspravu o prijedlogu uredbe koja će se ticati e, zabrane korištenja mreža stajačica. Nastavak radova na ovome će ovisiti i o teškoćama s kojima ćemo se susresti tijekom idućih mjeseci kada budemo pripremali odluke vijeća o ribolovnim kvotama za 2015. godinu. Tijekom prošlog saziva smo zabilježili e, sukob između vijeća i parlamenta kada je riječ o planovima za dugoročno upravljanje. Tijekom travnja akcijska skupina e, koja je za to bila ustrojena je završila sa radom. I nadamo se da će e, zato komisija uspjeti što prije predstaviti, uzevši u obzir najnove znanstvene podatke, da će predstaviti nove verzije za dugoročno upravljanje. I od ovih e, planova će u velikoj mjeri ovisiti učinkovitost nove zajedničke ribastvene politike. Ove godine će se pak održati i e, sastanak Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna. Ovaj sastanak će se održati upravo u Italiji, u Dženovi. I neposredno prije sastanka vijeća u listopadu razgovarat ćemo o stajalištu Unije. Ubrzo ćemo imati na raspolaganju novo izvješće e, znanstvenika ovog tijela. Utvrdit ćemo da li su potvrđene prve ocjene prema kojima je u tijeku oporavak ribljeg fonda plavoperajne tune i to zahvaljujući naporima koji se poduzimaju još od 2007. Situacija sa plavoperajnom tunom zabrinjava i javnost, pa i izvan onih zemalja članica koje su direktno zainteresirane za ovo pitanje. Prema nama upravo znanstveno, znanost treba utvrditi koji je manevarski prostor za eventualno povećanje ribolovnih napora vezanih za ovu vrstu za 2015. Već sam spomenuo komunikaciju komisije o mogućnostima e, ribolova za iduću godinu. U dokumentu komisije će se predstaviti, e, predstavlja se situacija koja zabrinjava kada je riječ o ribljim resursima u Sredozemnom moru. Raspoloživi podaci pokazuju pretjerano korištenje brojnih ribljih fondova, a povjerenica Damanaki je e, najavila početak e, rasprava sa izravno zainteresiranim zemljama članicama koje će biti dijelom inicijativa da se ova tendencija preokrene. Talijansko predsjedništvo podržava ovu inicijativu koja prema nama treba predvidjeti i ocjenu rezultata koji su se postigli uredbom 1967 kroz 2006 koja se tiče tehničkih mjera održivosti ribolova u Sredozemnom moru. U tom kontekstu želim dodati da se oporavak ribljih stokova da eh, podrazumijeva i uključivanje trećih zemalja. Europska unija mora u tom smislu biti, e, imati vodeću ulogu, ali naše jednostravne akcije po nama e, ne mogu dovesti do toliko željenih rezultata. Želim vas i podsjetiti da, se, da ćemo na sastanku vijeća u listopadu e, započeti i pripremu pregovora sa Norveškom. Želimo poboljšati odnose sa takozvanim obalnim državama nakon teškoća s kojima smo se susreli tijekom prošlih godina u zajedničkom upravljanju ribolovnim fondovima. S tim u smislu želim vas podsjetiti da smo u srpnju završili raspravu sa farskim otocima o izlovu sleđa, odnosno haringa. I opet, kada je riječ o vanjskim dimenzijama, e, nastavit ćemo razgovore o obnovi protokala između Unije i Grenlanda. Predsjedništvo će podržati komisiju u pregovorima koji su u tijeku sa Mauritanijom, Mozambikom i Liberijom. I kako bismo na svjetskoj razini afirmirali našu viziju koja se tiče održivog korištenja ribljih fondova. Želim još na kraju istaknuti nešto o trgovinskim i ekonomskim mjerama koje je nedavno poduzela Ruska federacija u vezi sa našim, sa našim izvozom, odnosno utjecajem na taj izvoz. Izvoz e, prema Rusiji od strane e, različitih europskih zemalja je pod utjecajem ovih mjera. Još uvijek ne znamo koji je obim tih mjera, a koji se tiče ribe, odnosno ribljih proizvoda. Svjesni smo da se moramo suočiti sa tom problematikom na način da utvrdimo koje će biti mogući odgovori na probleme s kojima ćemo se vjerojatno morati suočiti suočiti u skoroj budućnosti. I upravo s tim u vezi sam krajem kolovoza povjerenici Damanaki uputio jedno pismo, a jučer sam dobio njezin odgovor u kojem spominje niz mjera koje se mogu poduzeti kako bi se pomoglo našim tvrtkama, kao što je pomoć pri skladištenju, što je, se već nalazi u uredbi koju smo donijeli. Kad je riječ o pojedinim zemljama članicama. Tu se, do, tu se spominju izvanredne mjere i fleksibilnost kvota i s tim u vezi povjerenica me uvjerila da su e, već u tijeku potrebne analize, njima se bave profesionalna udruženja. I sada ću zaključiti svoje uvodno izlaganje mislim da ćemo tijekom idućih mjeseci imati mogućnosti ponovno se sastati, raspravljati o temama zajedničkog interesa. I e, za kraj želim istaknuti svoju raspoloživost za zajedničko djelovanje i za zajedničku razminu mišljenja. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine ministre, vidimo da dobro poznajete vaše dosije, dobar ste suradnik, e, bravo. Sada ću predati riječ kako da to kažem, dakle koordinatorima klubova zastupnika koji će vam postaviti nekoliko pitanja. Započet ćemo sa Gabriel Matom, koordinatorom e, iz kluba zastupnika EPP-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine e, predsjedniče, gospodine ministre. Predsjednik je već dobro rekao, vi ste dobro obavili svoj posao, već ste spomenuli sve teme koje su važne za naš odbor, a isto tako to odgovara upravo i našim interesima, našim zabrinutostima, stoga e, vam zahvaljujem. Isto tako vam želim izraziti dobrodošlicu u ovom odboru sada e, na početku novog mandata s novom komisijom. E, mislim da će talijansko predsjedništvo imati dosta posla, prije svega kad se radi o temama veznih uz ribarstvo. Ja se potpunosti slažem s vama, vaši ciljevi su i naši ciljevi, mi radimo na tome. Imamo puno posla ako želimo ostvariti napredak i stoga to moramo doista dobro uskladiti. Želimo imati održivo ribarstvo, ali ta održivost nije vezana samo uz količinu riba, već je povezana i sa drugim aspektima. Radi se o jednoj široj održivosti i tu ravnotežu želimo zajedničko zajednički e, postići. Zatim, uredba Omnibus. Komisija je ovdje predočila e, prijedlog koji je za nas bio u potpunosti neprihvatljiv. To je bilo jasno. Komisija je zapravo htjela Bjanko ček od nas. Mi to nipošto nismo htjeli i tome to, to smatra također i moj klub zastupnika. Imali ste pravo kada ste rekli da treba samo ono što je potrebno promijeniti doista je promijeniti, a e, nakon usvajanja zakonodavnog dokumenta imamo zatim još mjere za definiranje tehničkih mjera i to bismo tako trebali napraviti. Komisija naprotiv želi sada na mala vrata uvesti svoje mjere, mi to ne želimo. Mi u svakom slučaju Eh, vam želimo reći da vas u potpunosti Europski parlament podržava pri eh, provedbi eh, ove uredbe koja će početi djelovati iduće godine. Zatim, duboko more. Europski parlament je bio protiv, Europski parlament je odbio prijedlog komisije i nadam se da će nas vijeće u tome poduprijeti. Naime, da nećete se predati tom iskušenju da vodite identičnu raspravu kao što je to bio slučaj kada je parlament se negativno izrazio u vezi time. Sada je na vrijeme da vijeće djeluje, da vijeće promijeni svoje mišljenje kako bismo barem uspjeli ostvariti sporazum. Intenzivno smo radili, potrudili smo se, irsko predsjedništvo je isto tako dalo svoj doprinos ka dobivanju rješenja, međutim rješenje na posljedku nismo našli. Sada je rješenje doista neophodno potrebno. Zatim, tuna, plavoperena tuna. Zamolio bih vijeće da zastupa interese ribara i da brani ono što što smo do sada uspjeli postići. Vi ste dobro rekli da treba uzeti u obzir znanstvene, znanstvene informacije veznih uz eh, paopernu tunu. Oni ukazuju da bi se kvote mogle povisiti, no komisija se izrazila protiv toga. Odlučila je da se to ne učini, ako su svi drugi bili drugačijeg mišljenja. I zbog toga bi komisija doista trebala sada se početi držati znanstvenih eh, dokaza. Tri minuta nije puno vremena, ali dopustim mi da još kažem sljedeće. Sporazum s Marokom on je potpisan, ali treba naći još neka rješenja. Četvrtog petog smo imali izjavu iz komisije, ali ne znamo još kad će točno stupiti na snagu taj sporazum, kad će te mjere početi se primjenjivati. Zatim Mauritanija. Tamo se spominje jedan, jedna posebna vrsta ribe. Tamo se spominju zapravo glavonošci. Glavonošce ne možemo izgubiti iz vida kada se radi o Mauritaniji. Zatim, u vijeću za poljoprivredu smo dobili brzo mišljenje o nekim pitanjima, ali u vijeću za ribarstvo ne. To je veliki problem, na primjer, i za Galiciju, za moju regiju. Zatim imamo i problem sa uvozom i stoga trebamo ravnoteženo uravnoteženo postupati. Oprostite mi što sam morao ovako brzo to iznijeti. Da, ispričavam se što sam vas morao prekinuti u vašem vrlo energičnom izlaganju. A sada odmah predajem riječ Ulrike Audust, koordinatorici u ime socijalista. Hvala, ja ću se pokušavati podržati ovih tri minuta. Kao prvo se želim srdečno zahvaliti gospodinu Martiniju e, na ovim lijepim riječima, a želim vam isto tako i srdečno izraziti dobrodošlicu ovdje kod nas u Europskom parlamentu. U proteklih nekoliko godina, mjeseci smo zajedno obrađivali ribarstvenu politiku, kako vijeće, tako i parlament, pa tako i komisija. I mislim da se svi slažemo s time da bi naš cilj trebao biti E, da djelujemo socijalno, gospodarski, ekološko. Po tim aspektima moramo imati u vidu zajedničku ribarstvenu politiku, a isto tako i sad ove, ove e, buduće zakonodavne tekstove. Naravno da moramo osigurati proizvodnju, moramo se pobrinuti za to da imamo sigurna radna mjesta, da tvrtke mogu e, biti locirane i dalje u EU, ali bez ekoloških aspekata to neće biti moguće. stoga vas pozivam i na to da uvijek uzimajte u obzir aspekt zaštite okoliša i da budete prijemljivi za to što nam kaže znanost. Bez znanstvenih podataka nećemo u budućnosti moći više provoditi ribarstvenu politiku, jer ako su mora prazna, onda nam to ničemu ne služi, onda možemo imati iznimno dobre ideje, ali onda nemamo radna, mjesta niti mogućnost e, poslovanja. Zatim isto tako moram naglasiti da sam malo drugačijeg mišljenja što se tiče e, omnibusa. Ja smatram da ovaj prijedlog komisije nije bio toliko loš, ali isto tako smatram da parlament nije obavio svoj posao. S jedne strane smo imali e, problem sa vremenom, svi to znamo. Nismo uzaludno e, dali e, predsjedniku tu nadležnost da se bavi sa dosijevom omnibusom e, i to tik prije europskih izbora. I sad smo se zapravo tek vratili nakon izbora, već je rujan i nismo ništa um, napravili. Moramo što prije obaviti svoj posao i formulirati jedan smisleni tekst. Moja bi molba upućena vama bila ta da se konačno zalažete za to da se planovi upravljanja sada brzo realiziraju. Što se tiče Baltičkog mora i planova s njim u vezi, tu smo već dosta napredovali. Ribari čekaju na to, a u tim planovima upravljanja možemo na pametan način provesti sve ove aspekte koje sam malo prije iznjela. I uopće više nije prihvatljivo da ovaj iznimno važan instrument za ribare još uvijek nije dostupan. I stoga vas molim da se pobrinite da se to što prije učini. Lisabonski ugovor je po tom smislu jednosmislen i postigli smo već politički dogovor, te vas sada srdečno molim da preuzmite inicijativu. Isto tako imam jednu veliku mobu, vi ste to sami rekli što se tiče Norveške. Ne želim još jednom doživjeti da imamo rat eh, sa sa skušama. Taj sukob s Norveškom je bio e, u potpunosti e, nemoguć i mislim da uz vašu pomoć možemo doći tu isto tako do smislenih rezultata. Što se tiče sukoba s Rusijom, mislim da se svi ovdje u svim odborima u ovom domu e, vrlo slažemo oko toga da smo zabrinuti. Mislim da nam predstoje loša vremena i najgore što bi nam se moglo dogoditi bi bio takozvani drugi hladni rat Naravno, to se tiče svih gospodarskih sektora, a mi moramo i dati svoj mali doprinos kao, kao odbor za ribarstvo i moramo učiniti da taj lud i nemoguć e, sukob se konačno e, pomiri tako da nastavimo naš suživot u miru. Hvala. Odmah e, sljedeći govornik Peter Vandelen. Hvala vam. Ispričavam se, predsjedniče. No, jeste li završili sa svim koordinatorima? Još ste vi na redu, Joao Ferreira također, Izabela Lorin i gospodina Fronte. Ne, ne, nisam još e, završio s koordinatorima, ne brinite se, neću vas zaboraviti. Peter? Voorzitter, dank u wel. En u meneer de minister, hartelijk welkom. Gospodine predsjedniče, hvala lijepa. Ja bih također srdačno pozdravio gospodina ministra. Imate mnogo posla pred sobom, ali možda samo nekoliko tema koje su za naš odbor vrlo važne. To se tiče e, uredbe Omnibus i sadržaja s tim u vezi mislim da će to biti težak posao da do kraja ove godine prođemo kroz sve te dokumente. To je jedan problem. A drugi problem je kako ćemo to riješiti u praksi. Znam da postoje mnogo zabrinutosti, mnogo okljevanja oko toga kako će se to zapravo primjenjivati u praksi. A što se mene tiče, to je zapravo onaj najveći problem. Lijepo je da izrađujemo tekstove, nacrte tekstova, ali u svijetu ribara mislim da još uvijek nije sve spremno za ove velike promjene. I stoga bih e, zapitao gospodina ministra e, da li razmata već neki plan B, neki plan e, u slučaju nekih hitnih mjera, neki plan s kojim bi se možda moglo produžiti taj rok i ti rokovi. Kao drugo, bilo mi je vrlo drago kada je gospodin ministar na kraju svog, govora spomenuo ruski bojkot. I mogu ponoviti samo ono što je gospođa Rodus rekla da ne želimo drugi hladni rat. No čini se da Putin djeluje na taj način da je to gotovo neizbježno, a to će imati isto tako odjeka i na području ribarstva i to će se odraziti na razne države, na razne sektore, no zasigurno e, će to biti važno za neke dijelove ribarstva. Ono što se mene najviše dojmi, gospodine predsjedniče, kada gledamo, na primjer, neka od područja na kojem je opća uprava za poljoprivredu bila jako aktivna protiv nekoliko tjedana, gdje e, ribarstvo malo zaostaje u tome, jest da se uspostavi e, radna skupina, task force, da vidimo koji bi bili odjeci toga posljedice i kako možemo imati e, kompenzacije za te slučajeve. Znamo e, za ovaj problem sa skušama i ono što sada vidimo je da na primjer ribari mogu e, preuzeti 10% od neispunjene kvote i prenijeti ih u iduću godinu. Možda bismo taj postotak mogli povećati, gospodine ministre, na 40%. Možda bi nam to moglo pomoći da kompenziramo posljedice ruskog embarga. E, to pitanje je naravno vrlo složeno, no rado bih e, čuo vaše mišljenje. Imate li možda neku viziju za neki bolji pristup i za način koji dio kvote možemo prenijeti na iduću godinu? Hvala, Antonio. Obrigado, senhor ministro, bem-vindo a esta comissão e muito... Hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam na vašem izlaganju. Htio bih naglasiti dvije činjenice. Riječ je o ideji održivosti. Čini mi se da se o njemu govorilo isključivo kroz dimenziju količine ulova. Vidimo sada da se određeni riblji stokovi oporavljaju. Pa bih htio istaknuti da je potrebno pogledati održivost i kroz neku drugu prizmu, to je kvaliteta ulova. Trebali bismo kod ribara stvoriti neku novu kulturu koja bi omogućila da oni postanu pravi poduzetnici umjesto da budu isključivo radnici, da oni sami nastoje zaštititi more od negativnih utjecaja. Sredozemlje je upravo primjer onoga što nikada nismo smjeli učiniti. Neki dijelovi sredozemlja su pretvoreni u odlagališta otpada odemo sjeverni dio sredozemlja. Tu je ugrožena kvaliteta ribe. I u samim oceanima je riba ulovljena na velikim dubinama već kontaminirana. I to kontaminirana teškim metalima, kadmijem, živom, kromom. U velikom broju slučajeva imamo i zabilježene slučaje vetrovanja cijanidom. Možda bismo se trebali, evo, zato početi baviti kvalitetom koja je izravno povezana sa kvalitetom, odnosno zaštitom mora. More nije odlagalište smeća i to ne smije biti. I nije, ne smije biti mjesto u kojem se nekažnjeno radi ono što se do sada radilo. Zabrinjava me ono što se događa u vezi situacije sa Rusijom možemo poduzeti neke mjere. Međutim, u zapadnoj Europi, u Europi sloboda, vidimo i neke pozive na rat. Možda nekada nedostaju veliki lideri u Europi, neki lideri koje smo imali u nekim drugim vremenima, pa vidite što se događa. I zato se danas nalazimo u situaciji u kojem se jedan gospodin e, iz Portugala zalagao da odnosno tvrdio da Iran ima, da Irak ima oružje za masovno uništavanje. Potrebno je biti vrlo oprezan kada je riječ o Rusiji. Trebali bismo razvijati politike koje neće ugrožavati našu budućnost. Zato trebamo još više učiti iz prošlosti. Hvala vam. Hvala, sad predajem riječ o Ferreira koji će nam govoriti o ribarstvu. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja želim zahvaliti ministru na njegovom izlaganju. Želimo također postaviti jedno pitanje u vezi sa Rusijom i htio bih da u odgovoru bude konkretniji nego što je to bio u svom izlaganju. Vijeće je donijelo odluke o sankcijama Rusiji, a kao odgovor Rusija je donijela ograničenja kada je riječ o uvozu iz Europske unije. Prepostavlja se da u ovoj fazi vijeće ima neku ideju o tome koje bi mogle biti posljedice ovih sankcija. I zato vas pitam, postoji li ta ideja procjena štete koju može ova mjera nanijeti sektoru ribarstva? Postoje li neke procjene štete koju mogu izazvati ove sankcije? I drugo, koje su konkretne mjere podrške sektoru ribarstva i akvakulture kojima se mislite baviti? Ono o čemu govorim i što smatram da je potrebno su dodatne mjere potpore. Ne govorim ovdje o osnovnim sredstvima za ribarstvo. Riječ je o nepredviđenoj situaciji. U trenutku kada se odlučivalo o Europskom fondu za ribarstvo, o tome se nije vodilo računa i zato se ovim ovo sa ovoj situaciji moramo nositi sa novim resursima, sa novim sredstvima i ne smijemo za ovo koristiti sredstva koje će u tom slučaju nedostajati za neke druge mjere. E zato je moje pitanje vrlo konkretno. Postoji li procjena štete koju trpimo i na koji način će se ova šteta kompenzirati, odnosno što je vijeće osmislilo i za što će se zalagati talijansko predsjedništvo. I još nešto. Mm, upravo smo odobrili mišljenje o proračunu za 2015. u kojem se govori da je vijeće nažalost smanjilo za šest mjeseci razdoblje u kojem će se davati potpore ribarskim brodovima u slučaju promjene posade i to u slučaju da se poželi prekinuti sa ovim aktivnostima. Dakle, spominjao se rok od najviše šest mjeseci po brodu. ovom mišljenju žalimo zbog te situacije i tražimo da se ukine ovo ograničenje koje je nametnulo vijeće. Htio bih zato da nam kažete kako je stajalište talijanskog predsjedništva o tom pitanju. Postoji ili želja da se ukine ovo ograničenje koje je nametnuto? I da zaključim. Kada je riječ o malom ribolovu, ministar dolazi iz, upravo iz regije u kojoj ta vrsta ribolova ima veliko značenje i želim vam skrenuti pažnju na činjenicu da smo malo čas upravo donijeli odluku o dodjeli sredstava jednom pilot projektu koji se tiče malog ribolova. To su resurse koje je komisija smanjila u odnosu na prethodnu godinu. I želimo da se ove brojke povećaju, da se poveća ono što je dano na raspolaganje. Te vam postavljam pitanje, je li italijansko predsjedništvo spremno e, prihvatiti to stajalište parlamenta? Dakle, govorimo o konsolidaciji sredstava koje se žele dati ovom pilot projektu. Riječ je o malom ribolovu. Hvala vam. Hvala, žao. Izabela Levin je sljedeći govornik. Hvala vam, ja želim poželiti dobrodošlicu gospodinu ministru i to u ime kluba zelenih. Sada ću nastaviti na engleskom jer će za mene biti jednostavnije. Jedno od najvećih postignuća posljednjeg saziva parlamenta je bila reforma zajedničke ribarstvene politike. Jedna od velikih bitaka koju smo vodili sa vijećem bila je zaštita prijedloga komisije da se očuva situacija u našim oceanima u kojima još imamo velike riblje fond. Željeli smo i da se povećaju ovi fondovi. Ove godine vijeće je donijelo maksimalni dopušteni ulov za 2015. To se nalazi u članku 2.2. Ovo će imati veliki značaj za kao presedan za budućnost. Dakle, moje pitanje vama, gospodine ministre, je hoćete li se zalagati za pregovaranje za, za ove iznose za 2015. Dakle, ne samo da uzimate u obzir maksimalno dopušteni ulov, već i ono što su rekli kolege iz Aldea. Potrebni su nam zdravi oceani sa velikim ribljim fondovima. Dakle, da se ne bavimo samo onim maksimalnim što bi oceani mogli proizvesti u smislu hrane, već da, ove ekosustave očuvamo. drugo pitanje tiče se Duboko morskog ribolova. Mislim da je riječ o vrlo važnom dosijelu. A moje pitanje je, hoćete li se zalagati za postizanje mišljenja u vijeću koje će uzeti u obzir e, prijedlog komisije da se izbaci kočarenje na velikim dubinama te da se zaštite ovi osjetljivi ekosustavi? Još dva pitanja, jedno se tiče vanjske dimenzije. Ja sam sama bila izvjestiteljica za reformu vanjske dimenzije zajedničke ribarstvene politike. I ovdje su od velikog značaja dva načela. Jedno je poštivanje ljudskih prava, a drugo je uspostava viška koje treće zemlje mogu prodavati Europskoj uniji. I moj kolega, zastupnik Mato, je govorio o sporazumu s Mauritanijom. Glavonošci su isključeni iz ovog protokala zato što nije bilo viška o kojima se moglo pregovarati. Ali htjela bih da se nastavimo držati ovog načela i da ne namećemo u tom smislu snagu evropske Eh, Europske unije da Mauritanija mora prodavati glavonovce koji su njoj potrebni. I tu je još i točka koja se tiče ljudskih prava. U protokolu s Marokom trebamo se pobrinuti da se ljudska prava zbilja i poštuju. I zanima me vaše mišljenje o tom pitanju kako će Evropska unija nadzirati da se ljudska prava doista i poštuju kada je riječ o situaciji u zapadnoj Sahari. A kada je riječ o uredbi Omnibus, ne mislim da je istina ono što je gospodin Mato istaknuo, a to je da je parlament sasvim protiv prijedloga komisije. Mislim da se e, svi možemo složiti i donijeti zaključak o prijedlogu Omnibusa. kako bi ova zabrana iskrcaja stupila na snagu 1. siječnja iduće godine. Hvala vam. I sada gospodin Fonte u ime gospodina Finča. <laughs> Grazie Presidente, grazie Ministro. Hvala vam. Kao što znate, idućih tjedana ovaj odbor će raspravljati o odboru komisije koja predviđa zabranu mreža stajačica. Riječ je o drastičnom prijedlogu komisije. Njezin cilj je održivi ribolov, međutim u isto vrijeme će se pokriti i određeni nedostatak rupu u propisima koje su nekim e, ribarima dali mogućnost da izbjegavaju e, zakonske propiste. Kao što znate, upravo u Italiji smo imali postupak e, kršenja propisa koji se eto na svu sreću pozitivno završio. Kao što dobro znate, često dolazi do sukoba između održivog razvoja, a s druge strane su tu zajednice, mali ribolovci koji koriste ove alate i kao što oni sami vele za njih su oni od, od iznimne važnosti za njihovo preživljavanje. Krajem prošlog srpnja i postavili smo pitanje parlamentu, tražili smo koje je vaše odnosno stajalište talijanskog predsjedništva. Odgovor zapravo nismo dobili i zato vam sada postavljam to pitanje. Možete li nam reći koje je stajalište talijanske vlade o ovom prijedlogu Europske komisije? Merci Marco. Donc on a, on a euh, tous les tous les coordinateurs ont pu s'exprimer. Hvala vam. Dakle čuli smo sve koordinatore. sad imamo dvije mogućnosti ili ćemo dati riječ svim onima koji žele nešto riječi, pa i tada će se vjerojatno početi ponavljati pitanja. I možda bi bilo dobro da sada damo riječ onima koji žele postaviti pitanja, pa da onda čujemo odgovore gospodina ministra koji će na kraju dati svoj zaključak. Izvolite kolegice. Hvala vam. I došlo još jedno. Jutro smo se upoznali na sastanku odbora za poljoprivredu. Želim postaviti, odnosno naglasiti već neka postavljena pitanja ovdje od kolega u odboru. Jako me zabrinjavaju učinci ove ruske zabrane uvoza. To utječe samo na industriju skuše u Ujedinjenom kraljevstvu, već utječe i na sav drugi pelagijski ribolov. Naša vlada je poduzela neke mjere da se ublaže teškoće, Međutim, smatram da je od izuzetne važnosti da se ovome raspravlja na razini Europske unije. Jutro e, smo čuli da će idućeg tjedna biti održan izvedeni sastanak vijeća i želim da se to tamo spomene i da se na tom izvedenom sastanku o tome raspravlja. Još jednom želim reći nešto o ovoj zabrani mreža. Mislim da je taj prijedlog bio odgovor na zahtjev talijanskih vlasti na probleme na u talijanskim teritorijalnim vodama. Međutim, to utječe i na tradicionalni ribolov na irskim obalama i ovo se protivi regionalizaciji koja je bila predložena i s kojom smo se složili u, zajed, u raspravi o zajedničkoj ribarstvenoj politici. I konačno kada je riječ o iskrcaju, najvažniji aspekt ovoga, o čemu ćemo kasnije raspravljati, kao što znate, ovo izaziva veliku zbrku u našoj industriji i među ribarima. Na koji način će se oni pripremiti? Ovaj eh, vremenski rok je besmislen. Treba, potrebni su nam potrebno je pojašnjenje od strane vijeće komisije. Merci Diane. Je passe maintenant euh, la parole à monsieur Blanco Lopez. Hvala, ima kolega Blanco Lopez. Hvala vam gospodine predsjedniče. Potrebno je garantirati održivost ribarskih aktivnosti kako bi se zadržali održale ribarske zajednice u u tom smislu bi nam treba pomoći europski proračun putem fondova koji su od ključne važnosti za obalnu flotu, za mali ribolov, ali i za industriju prerade. Postoje i važni dogovori kojima se pokušava pomoći sektoru. Tu su i sporazumi koje je spomenuo Mato, sporazum sa Mauritanijom. Njega se želim i ja dotaknuti. A to sve kako bismo se bavili ovim pitanjem glavonožica. Potrebno vidjeti koja je situacija sa e, protokolom sa Senegalom, Gvineom Bisao, Marokom, a tu je i sporazum, mogući sporazum sa Filipinima. U ovim sporazumima se također spominju ljudska prava te prava radnika. Sastanak organizacije IKAT u Dženovi. Da li se razmatra o povećanju kvota za plavoperenu tunu s obzirom na ovo dobro stanje stokova kao što ste istaknuli? Vijeće bi u tom smislu trebalo biti ambiciozno. Trebali bi specificirati i mjere kompenzacija, to su spomenuli kolege prije mene, kako pomoći sektoru ribarstva u odnosu na ove ovaj ruske embargo. Potom je tu i sustav pojedinih zdravstvenih uzbuna. To smo imali slučaj sa dagnjama iz Galicije. I vidjeli smo da je potrebno dobro baždariti sustav kako bismo izbjegli probleme koji mogu utjecati na, na sektor, odnosno na potrošače. Hvala ti, malo si prešao vrijeme dodijeljeno za riječ i nastojte ga se držati. Dajem riječ kolegi koji je zatražio riječ. Evo, samo da se osvrnem na pitanje Mauritanije, tu ću snažno naglasiti pitanje glavonošaca. Ako postoji višak glavonožaca, onda ako nema takoga viška, treba spriječiti trženje time u Mauritaniji. kada se sporazum bude primjenjivao, možete li možda pojasniti što će učiniti italijansko predsjedništvo? Kada je riječ o Filipinima, brojni članovi ove delegacije E, su zabrinuti ustupcima koji su tu učinjeni i to smo također poslali pitanje komisije, a što je paradoksalno, to se povezuje sa žutim kartonom koji je komisija pokazala Filipinima upravo zbog e, pitanja ilegalnog ribarstva. To je nekompatibilno sa odlukom da se dodijeli ustupak. Osim toga, kao što je rekao gospodin Marto, komisija bi trebala proučiti učinak koji je na polju, e, koji su na poljoprivredu imala ruska ograničenja. Hvala da i kolegam. Sada odmah predajem riječ gospodinu Serau. Ne znam jesam li to dobro izgovorio, ali u svakom slučaju predajem riječ. Obrigado, e, para já cumprimentar o Sr. Ministro Hvala. Ja također želim eh, čestitati gospodinu ministru koji nam je predstavio očekivanja talijanskog eh, predsjedništva u smislu održivosti ribarstva, no ovom eh, prilikom želim skrenuti vašu pozornost na ono što nazivamo znanstvenim stupom zajedničke ribarstvene politike i također njezine rezerve ukupan dopušteni prinos e, je dovoljan e, taman toliko za resurse i za preživljavanje ribarstva. No tu želim e, se posjetiti na riječi jednog znanstvenika koji je napisao praktički Bibliju pod naslovom Dinamika iskorištavanja riblje populacije i zapravo E, kaže da je takav e, pristup najgori način gospodarenja ribim stokovima. To je zapravo izvrstan primjer toga. Bez e, sada navođenja znanstvenih podataka tvrdim da je to pogrešna politika. Zapravo najveći održivi prinos ne vodi računa o širem ekološkom kontekstu i ne vodi računa o onome što se događa u ekosustavima u smislu promjena no u mnogim, ne u svim slučajevima, e, tu se primjenjuje ribalov samo određenih ribljih vrsta, što ne djeluje povoljno, naročito na ono što se događa u dubokom moru i to treba biti predmet jednog e, jedne dosta široke rasprave koju treba organizirati parlament i vijeće. Zapravo,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 Hvala Marek. E, Izabel Toma je odmah e, sada sljedeći govornik. Oui, merci, monsieur le président. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, dobrodošli i e, sve moje čestitke. Prioritete koje ste naveli su i naši prioriteti i rekla bih čak da u idealnoj situaciji bi naš e, program e, trebao biti identičan vašem. Imate četiri mjeseca da ga sada povedete u djelo. Ta zadaća mi se čini toliko važnijom koliko je i iznimno hitna po mom mišljenju, a e, prije svega se radi o planovima upravljanja zato što su oni jako patili pod eh, razilaženjem u našim mišljenjima, a oni su zapravo jedan od najkonkretnijih elemenata regionalizacije ribarstvene politike. Mislim stoga da bismo trebali njih e, staviti kao najviši prioritet. Zatim, inzistirat ću na održivosti e, time što ću precizirati da je održivost e, vrlo osjetljiva ravnoteža između dakle, gospodarstva, socijalnih aspekata, ekoloških aspekata, pa čak i pitanja autonomije na području prehrane i rekla bih e, da svi ti aspekti moraju se oslaniti na to da imamo znanstvene dokaze, da imamo znanstvene informacije koji bi nam olakšali njihovo definiranje. Mi smo u ovom odboru glasali o mišljenju za nacrt proračuna za 2015. godinu gdje žalimo za e, time što pad što pada padaju duljena sredstva upravo za to, za znanstvene studije. A upravo nam je e, to neophodno potrebno. I zatim isto tako, s ovim ću zaključiti, iako imam mnogo toga još da vam, kažem, ali u svakom slučaju predsjednik će me prekinuti, e, je nešto što se tiče dubokomorskog izlova. Madame, gospođa Levin vas je zamolila da e, komisija ima na umu mišljenje parlamenta i Moram još pojasniti da je tijekom našeg zadnjeg sastanka sa e, glavnim tajnikom e, od opće uprave za ribarstvo da smo čuli da se komisija neće baviti ribolovnim alatima jer kad, kad se oni bave određenim ribolovnim alatima, a ne svima, na primjer, neki se neće baviti električnim ribolovnim alatima i stoga me zanima e, čime će se točno svi baviti. Hvala, gospođa Giljera Garcia. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lijepa. Želim zahvaliti gospodinu ministru što nam se danas pridružio. On je također e, sudjelovao na sastanku odboru za poljoprivredu na kojem sam bila i ja i ja sam e, saslušala oba njegova izlaganja. Htjela bih e, izdvojiti neka pitanja budući da nemam previše vremena na raspolaganju. To su osjetljiva pitanja za moju zemlju i moju regiju, Andaluziju. Vi kao talijanski ministar ribarstva što poduzimate kako biste zaštitili ribare obrtnike? Nama je to doista zanimljivo i znamo da također i vaša zemlja ima značajni udio takvih ribara u ukupnoj floti. Mi smo nedavno osvojili ukupni proračun za to i htjela bih čuti što vi mislite o tome. U studenemu opet imamo sastanak Ikata i tu ćemo razgovarati također o kvotama za perajnu tunu. Rezultati jesu dobri i to je razlog za zadovoljstvo. Međutim, kada moramo promijeniti e, kvote, brine me što bi mogla odlučiti izvršna komisija i mene zanima što vi mislite o mogućem povećanju kvote, što bi svakako bilo potrebno za Španjolsku. Odbor za poljoprivredu je vrlo agilno odgovorio na pitanje u vezi sa Rusijom, međutim to nije učinjeno i u odboru za ribarstvo, a to zapravo ima ogroman utjecaj upravo na naše područje djelovanja i mene zanima možete li nam reći nešto više o učinku ruskog beta na ribarstvu. I na kraju, Dosta govorimo o sredozemlju, ali slažem se sa vašom procjenom i htjeli bismo čuti koji su rezultati e, primjene uredbe 1967 iz 2006. godine. Važno je čuti kakvi su bili rezultati primjene ove uredbe, zato je možda došlo do pogreške u primjeni iste i to nas je možda dovelo do sadašnjeg stanja na zemlju Dakle, ako bude vremena, htjelo bih čuti i vaše komentare o tome. Hvala. Predajem je gospodinu Plenkoviću. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, presentazione delle priorità della presidenza italiana. Hvala na vašem izlaganju o prioritetima talijanskog predsjedništva. Sada ću prijeći na hrvatski. Zapravo želim istaknuti tri točke koje su mi važne. Aktivnosti zaista nastavi zaštita interesa europskih ribara koji se odnose na pregovore u okviru ikata, osobito ovi koji se naravno odnose na tunu. E, drugo, me zanima stav talijanskog predsjedništva o ocjeni učinka mediteranske uredbe pri čemu je važan aspekt e, regionalizacija i u tom smislu je sa, interesa hrvatskih ribara važno ono što se odnosi na alate i na tehničke mjere i treće je da evo kao i većina kolega dijelim zabrinutost u odnosu na sve elemente koje smo rekli u vezi sankcija i odnosa sa rusijom u ovom trenutku. hvala vam lijepa. Hvala kolega. Na kraju je gospodin Uh, Hvala, također želim pozdraviti ministra i zanima me slaže li se talijanska vlada sa onime što se odnosi na zabranu mreža e, potegača. I također zanima me ono što se događa na britanskim ovalama, odnosno e, tu se koriste u osnovi dosta različite metodologije i zapravo htjeli bismo da se i to uzme u obzir. Hvala vam. Merci, Finch. Donc, je crois que tout le monde a pu... Euh, Hvala vam. Mislim da su svi mogli postaviti pitanja koje su htjeli našem e, ministru, predstavniku vijeća. Mnogo smo vam pitala postaviti, postavili, mnogo pitanja. Neka pitanja su doduše do, slična, i e, zamolit ću vas da najbolje što možete odgovorite sada na njih. Izvolite, predajem vam riječ. Super. Kao prvo hvala vam na ovim pojašnjenjima i također na svim pitanjima koja su mi postavljena. Nadam se da ću uspjeti odgovoriti najmanje na ova najbitnija pitanja koje ću nastojati okupiti u grupe. Kada je riječ e, o dubokomorskom ribolovu i višegodišnjim planovima, naglašavam da postoji sporazum između vijeća i parlamenta, što je svakako od ključne važnosti i kada je riječ o gospodarenju. Mi smo, zahvaljujući radnoj skupini, zacrtali odgovarajući put. Mislim da tim putem treba ići do kraja. Više govornika postavilo pitanje o tuni. Kao i u vezi sa drugim pitanjima, smatram da je važno naglasiti da sve odluke koje moramo donijeti moraju u osnovi se temeljiti na znanstvenim mišljenjima koja će nam pružiti sve podatke za donošenje odluka. Znanstvena mišljenja, znanstveni podaci su od ključne važnosti u donošenju odluka i kada je riječ o tuni i o pitanju kvota. Mislim da je to najispravniji pristup, najrazumniji pristup i ja se zalažem da se tako i učini. Kada je riječ o sporazumima iz područja ribarstva, komisija ima e, doista konkretan mandat. Naravno da su ljudska prava i ostala postavljena pitanja temelji zajedničke politike i mi smo sigurni da će komisija moći procijeniti svaki scenarij i svaki sporazum u svjetlu svih ovih elemenata. I naravno mi i u vijeću u parlamentu ćemo voditi računa o tome, no ovi elementi koje smo opisali u sporazumima i koje smo ugradili u iste trebamo omogućiti njima da i zažive i u tom smislu mi imamo veliku odgovornost i naravno tu odgovornost i poštujemo svaki puta kada se time bavimo. Kada je riječ o e, mrežama stajačicama, slažemo se sa prijedlogom, e, Naravno da postoji i ribari obrtnici i posebni slučajevi koje ćemo razmotriti od slučaja do slučaja i naravno ako oni nemaju učinak na okoliš morat ćemo u toku pregovora iznaći odgovarajuće rješenja. Naravno da smo i mi posebno osjetljivi na ovo pitanje u svjetlu naše tradicije i u svjetlu situacije koju najbolje poznajem. Akvakultura. Ključan koncept na kojemu moramo još poraditi je pojednostavljenje. Tu ću dodati da uz pojednostavljenje treba i informirati potrošače u najvećoj mogućoj mjeri. Posebice kada je riječ o akvakulturi, a mislim da je to korisno znati i ovome odboru, mi smo predvidjeli jednu veliku konferenciju krajem prosinca u suradnji sa FAO-om jer mislimo da će to biti u budućnosti jedan od najvećih izazova europskog ribarstva i prilikom eh, te konferencije mislim da ćemo moći onda podvesti crtu i vidjeti koje su strateške smjernice oko kojih eh, ćemo eh, dalje raditi. Kada je, pitanje, e, kada je riječ o pitanju regionalizacije, ja nemam e, nikakve sumnje da je to najvažnije za uspjeh e, zajedničke ribarstvene politike, naročito na sredozemlju. Italija je radila u uskoj suradnji sa drugim zemljama članicama kada je riječ o planovima za obvezu iskrcavanja i to je prvi korak ka potpunoj regionalizaciji. Osim toga, Mnogo toga je u nadležnosti zemalja članica i to će ovisiti i o programima koje će zemlje članice izraditi za to, ali kao što sam rekao nema nikakve sumnje da je to ključ sukladno koje moramo tumačiti i sagledavati zajedničku ribarstvenu politiku. Pitanje Rusije. Želim naglasiti da ovih dana i u posljednjim tjednima smo mi nastojali uzeti u obzir i zabrinutost koje su zemlje članice izrazile u vezi sa učinkom tih poteza Rusije na europskoj razini i također tu je mnogo toga poduzela i povjerenica Damanjaki Prvo, pitanje dakle, e, imamo 140-144 milijuna eura, to je procijenjeni učinak i to su zapravo prvi učinci na europsko ribarstvo upravo uslijed ove blokade. Najpogođenije zemlje su Danska, Irska, Ujedinjeno kraljevstvo, Estonija, Španjolska, e, Francuska i Latvija. Kada je riječ o onome što možemo poduzeti, želim staviti naglasak na stvaranje zaliha i također na e, pitanje e, sezonskog ribolova. Dakle, e, tu komisija nastoji brzo djelovati i također nastoji brzo razraditi ove instrumente i osim toga tu postoji još jedan e, važan aspekt, a to ćemo morati doraditi u pregovorima sa priobalnim zemljama i tu sa ovoga stajališta odnos sa Ruskom federacijom je od velike važnosti zato jer oni sudjeluju u tome i tu bismo mogli onda nastojati razriješiti ovo pitanje. No kada je riječ o hitnim mjerama, dakle možemo raditi na zalihama, na fleksibilnosti i također sam e, tu dao jedan raspod e, mogućnosti koje nam nudi komisija i u petak e, imamo ad hoc sastanak ministara za poljoprivredu, ali tom prilikom mislim da bismo dobro učinili i da porazgovaramo o ovim aspektima. Još jedna kratka napomena kada je riječ o omnibusu. Mi smo uvjereni da u ovoj fazi nam je potreban jedan pragmatičan pristup, a to je da se usredotočimo samo na prilagodbu kako bismo mogli poduzeti konkretne mjere i konkretno napredovati. Kada je riječ o Norveškoj, kao što je spomenulo više zastupnika, mislim da će odgovarajući rezultati ovisiti o onome što će odlučiti zemlje članice u nadolazećim raspravama. U tom kontekstu Italija, i tu govorim također kao talijanski ministar, budući da nema izravnih interesa, može pridonijeti pregovorima i u tome sudjelovati kao ...miritelji i posrednik između zainteresiranih strana i također može unaprijediti u znatnoj mjeri ovaj predmet. E, u tom kontekstu mislim da zahvaljujući našem senzibilitetu možemo pridonijeti u svojstvu posrednika ili miritelja. Evo, hvala vam svima na vašim upitima i nadam se da je ovaj prvi krug pitanja i prvo sučeljavanje vas zadovoljilo i da će biti također i narod, e, narednih sučeljavanja i također se nadam da ćemo uz suradnju vašeg odbora uspjeti donijeti konkretne mjere u korist europskog ribarstva. U ime odbora bih vam htio zahvaliti gospodine ministre kao prvo na tome što ste ovdje, na vašem prisustvu u odboru za ribarstvo, a isto tako i za odgovore koje ste dali na pitanje upućeno od članova našeg odbora, iako njih bilo mnogo i kao ni vi, niti ja ne sumnjam da nećemo dobro zajedno surađivati, kako bismo odmah počeli sa radom nad ovim raznim dosjejima, ali isto tako naravno ne smijemo to napraviti niti prebrzo, moramo to napraviti na inteligentan način. Stoga, gospodine ministre, hvala vam na vašem dolasku.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 ova razmjena mišljenja sa ministrom bila neophodna, da je ona bila zanimljiva i nadam se da ćemo moći nastaviti surađivati sa vijećem, sa predsjedništvom na inteligentan način. Sada možemo prijeći na točku broj 6 našeg dnevnog reda, ako se slažete. Podsjećam da je Lisabonski ugovor e, uveo nove vrste zakonodavnih akata. E, to je ono što ćemo sad razmotriti sa odjelom za zakonodavnu koordinaciju postupke mirenja, dakle prije svega o delegiranim i provedbenim aktima. Da vas podsjetim, Lisabonski ugovor je dakle uveo nove kategorije zakonodavnih akata, upravo ove dvije, i e, to putem ugovora o funkcioniranju Europske unije. To zamjenjuje one postupak koji smo prijemali koji smo nazivali komitologija. Legalni akti, dakle delegirani i provedbeni akti i temeljni ugovori se zapravo e, smatraju više tehničkim e, pitanjima, ali ovo ima utjecaj na pregovore. To su e, često vrlo politički osjetljiva pitanja, ne samo tehnička pitanja i stoga je za Europski parlament odluka oko toga koji će se, o kojem će se aktu raditi vrlo bitan. Mi imamo mogućnost e, aktivnog sudjelovanja samo kada se radi o delegiranim aktama. Skoro svi Zastupnici će e, tijekom svog rada biti suočeni sa delegiranim i provjednim aktama i stoga je bitno da znaju kako donijeti dobru odluku i da dobro razumiju e, ovu temu. I zbog toga smo pozvali gospođu Sara Blo koja je voditeljica odjela za koordinaciju i miranje i pozvali smo je da nam da jednu prezentaciju o ovome. Tu imamo horizontalnu odgovornost što se tiče delegiranih i provedbenih akata, i e, imamo i e, na našom stranicama isto tako ove iste podatke o delegiranim i povrednim aktama. Sad ćemo odmah dati e, riječ gospođi Blo i zatim će svako dobiti priliku za govor. Gospođa Blo, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Cilj je da vam dam opći uvod i da se zatim osvrnem na probleme koje smo upravo imali tijekom posljednjeg saziva. Da isto tako objasnim koju smo prakse razvili u proteklih e, nekoliko godina u parlamentu. Dakle, prvo bih predala riječ kolegici Ani za same osnove i zatim e, bih ja nastavila. Hvala vam, govorit ću na engleskom jeziku, ako mi dopustite. Da, mislim da ste već objasnili situaciju prije Lisabona, imali smo e, poznati sustav komitologije, imali smo dakle e, odbore koji su stavljeni od zastupnika država članica. Neću se dugo na to zadržati jer to, još nije, to više nije toliko bitno ili barem djelomično nije toliko bitno i nije bitno E, za vaš odbor. Sad smo dakle pod sustavom e, Lisabona, imamo e, nove zakonodavne akte kao što je predsjednik već posjetio. Imamo dakle, dakle, zakonodavne akte na prvoj razini, ako tako možemo reći, koji se usvajaju u okviru običajenog zakonodavnog postupka, dakle između vijeća i parlamenta. Zatim imamo delegirane akte koji se prema Lisabonskom ugovoru koji su oni takvi da imaju opći sadržaj i da nadopunjuju ili promjenjuju nebitne dijelove zakonodavnog akta i zatim imamo još provedbene akte kojima se provode zakonodavni akti. To je ono što bismo prije nazivali komitologijom. Kao što je predsjednik već e, dobro podsjetio, razlika između te dvije vrste akta je važna, prije svega zbog posljedica koje oni imaju na Europski parlament. Naime, za delegirane akte imamo pravo veta, ali su tako i zato što to e, podrazumijeva drugačiji postupak kojima se usvajaju ti akti. Postoji nekoliko primjera koji su e, potakli veliku raspravu u proteklom sazivu Europskog parlamenta. Imali smo nekoliko takvih slučajeva u odboru za okoliš, ali isto tako i u drugim odborima. U odboru za ribarstvo imamo popis svih onih akata koji e, sadrže delegirane akte i ima mnogih takvih. Imamo, na primjer, uredbu o e, zajedničkoj ribarskoj politici, zatim e, o maritimnom prostoru. Imamo isto tako i anekse zakonodavnih dokumenta, no iako su oni aneksi, oni često sadrže vrlo bitne informacije, popis, na primjer, ribnih vrsta i tako dalje. Kako, kako se odvija rad u praksi? Dakle, vi odlučujete o tome u uobičajenom zakonovnom postupku što će sadržavati e, zakonodavni akt. Za delegirani akt je dakle zakonodavac taj koji komisiji daje tu nadležnost da usvaja delegirane akte i zatim komisija provodi opće konzultacije te usvaja ono što zovemo delegiranim aktima. Važna novost sa Lisabonskim ugovorom jest da taj delegirani akt stupa na snagu samo ako niti vijeće niti parlament ne iznesu zamjerku. To u praksi znači da Europski parlament ima pravo veta. Imamo i rok za to, obično su to dva mjeseca koji se mogu produžiti za još dva mjeseca, no to se razlikuje ovisno o pojedinom zakonodavnom aktu. Ono što je važno zadržati na umu je da jednom kada Europski parlament usvoji rezoluciju da se odbije delegirani akt, komisija više ne može usvojiti delegirani akt. To je dakle jedan od važnijih prava Europskog e, parlamenta u okviru postupka za donošenje delegiranog akta. Drugi akt, to je potpuna novost koja proizlazi iz Lisabonskog ugovora, jest da parlament i vijeće mogu povući ovu mogućnost koju su dali komisiji, dakle mogu reći komisiji da ne može više usvajati delegirane akte. Zatim se ne radi samo o tom specifičnom aktu o kojem se radi, nego i o svim delegiranim aktima s tima povezanju u budućnosti. Zatim, provedbeni akti, postupak je sličan, e, zakonodavac odlučuje u zakonodavnom aktu hoće li da, da daje komisiji pravo usvajanja provedbenih akata. Razlika u postupku je ta da u tom slučaju komisija mora službeno se konzultirati sa odborima, predstavnicima država, država članica koji su stručnjaci za ta pitanja. Nakon tog postupka komisija usvaja akt. U tom slučaju su mogućnosti Europskog parlamenta dosta ograničene, imamo takozvanu mogućnost nadzora koja može ići do toga da Europski parlament izražava mišljenje da provedbeni akt eh, nadilazi ovlasti Europske komisije, ali ta sama činjenica ne zaustavlja postupak. Dakle, komisija samo ima odgovornost da revidira svoju odluku, ali zatim može odlučiti da ipak usvoji taj akt. Dakle, tu imamo manje mogućnosti nego kod delegiranih akata i sada moja kolegica može nastaviti. Vrlo kratko, kada je Lisabonski ugovor stupio na snagu, to je proizvodilo dosta problema u praksi jer u mnogim e, pregovorima o suodlučivanju institucije su bile različitog mišljenja. Općenito rečeno je parlament e, više bio stajališta da je neka e, odredba delegirani akt, a s druge strane je vijeće preferiralo provedbene akte. To je postao kamen spoticanja u okviru pregovora u suodlučivanju na mnogim dosjejima i mnogi su upravo bili blokirani nakon stupanja snagu ispanskog ugovora iz tog razloga. konferencija predsjednika je donijela jednu horizontalnu odluku 2012. godine jer ono što se u početku često događalo jest da se ta odluka zatim odgađala do kraja postupka, raspravljalo se o sadržaju, a zatim e, je parlament stavlja pre odluku ili da se složi s tim ili bi se cijeli e, postupak blokirao. Stoga je parlament odlučio da bi se od slučaja do slučaja trebalo pogledati radi li se o provedbenom aktu. Pravna služba se pod e, člankom 40 mogla zatražiti za pomoć i zatim e, bi se na posljedku sve moglo provjeriti kako bi se vidjelo jesu li provedbe pravno valjene ili ne. Ono što je isto tako bitno jest da se pregovaračkim timovima reklo da se sa pitanjem ovih delegiranih ili povednih akata obračunaju odmah e, već na početku pregovora, da kažu da je to institucionalno pitanje koje je važno za Europski parlament i da to ne ostavljaju do kraja gdje bi se zatim e, oko toga mišljena razišla. I e, nakon toga je došlo do, do velikog napretka. Općenito sa delegiranim aktama u Europskom parlamentu prema, postupamo s njima prema pravilu 105. Delegirani akt se predaje odboru koji je bio zadužen za zakonodavstvo, dakle odbor za ribarstvo će nadzirati one delegirane akte koji su bili nastavak, na primjer, reforme ribarstva, eh, uredo o EMFF-u, dakle vi ste zaduženi za nadzor tih zakonodavnih akata kada ih zaprimite, onda možete usvojiti rezoluciju s kojom im se suprotstavljate, a možete isto tako reći vijeću i komisiji da e, predlažete e, rano ulaganje primjedbe, zamjerke, dakle ne čekate da prođe taj rok od dva mjeseca. Zatim isto tako se rok može produžiti, kao što je Johana rekla, ili možete ništa ne učiniti. Ako do isteka tog roka ništa ne učinite, onda se taj delegirani akt smatra odobrenim od strane parlamenta. Vrlo često ono što se događa u praksi, na primjer, kada je odbor za poljoprivredu raspravljao o reformi zajedničke poljoprivredne politike, jest da e, se unaprijed obavještava Europski parlament oko toga koje vrste akta se žele uvesti na kraju, da komisija e, nas o tome obještava, i na taj način se je dosta problema već riješilo. Ako odbor odluči ne uložiti rezoluciju, neki klub zastupnika može donijeti tu odluku na razini plenarne sjednice. Dakle, tu ima i klub zastupnika određenu odgovornost. E, što se tiče provedbenih akata, tu se primjenjuje pravilo 106. Samo da istaknem da smo E, izradili malu brošuru sa glavnim informacijama o tom pitanju. I ako imate još nekih pitanja, onda e, dakle mi dijelimo tu odgovornost zajedno sa kolegama iz pravne službe. Ako imate bilo kakva pitanja s tim u vezi, onda se možete obratiti tajništvu za ribarstvo koji imaju naše kontakte ili se pak možete obratiti kolegama iz pravne službe. Hvala vam na pažnji. Hvala gospođi Blo i vašoj suradnici. Žao mi nisam upamtio vaše ime. Zahvaljujem vam u svakom slučaju na ovoj prezentaciji. je kolega, ako želite intervenirati, možete to učiniti, možete podići ruku. Izabel Toma je zatražila riječ, pa ćemo joj odmah dati priliku. Da, hvala gospodine predsjedniče. Hvala. Gospođo, na vašim prezentacijama koje pojasnjavaju e, neke, neka dosta tehnička e, pitanja. Kao prvo, vas želim upitati što se tiče delegiranih akata, koliko od njih očekujete u godinu dana za odbor za ribarstvo otprilike, dakle nekakvu vrstu procjene, ne treba mi točan, točna brojka. Naime, postavljam vam to pitanje zato što, kao što ste već rekli, je to ovlast koju Europski parlament ustupa komisiji, a e, ono čega se mi bojimo, tome smo već bili svjedoci u ovom odboru, jest da umjesto delegiranja ovlasti komisija dobije bjanko ček razriješene ruke. Kao što ste rekli, imat ćemo dva mjeseca Imali neki problem? ćemo dva mjeseca. Dakle, to vrijeme za postupak unutar parlamenta, nažalost to je tako, e, zahtijeva mnogo više vremena od toga, što bi značilo da ćemo biti prisiljeni da iz načela uložimo prigovor, jer ne znam kako bismo drugačije to konkretno učinili, osim toga da blokiramo cijeli postupak, a to naravno nije naša želja. I zatim isto tako, to smo već spomenuli, u Europskom parlamentu do sada nemamo, možda ćemo to imati jednom, ali za sada nemamo organizirani postupak s kojim bi se izvršila provjera tih delegiranih akata. Sve to, dakle, ako se radi o stotinjak delegiranih akata po godini, onda je to moguće učiniti, ali bojim se da će se više raditi o tisućama delegiranih akata i u tom slučaju e, iskreno vam mogu reći da se bojim da ćemo biti suočeni sa vrlo teškim problemima ili ćemo jednostavno ustupati tu moć komisiji na sustavni način ili ćemo pak morati unutar našeg saziva u svakom detalju precizirati ono što želimo ili ćemo, a to je zadnje pitanje koje bih vam postavila, uzavši obzir da imamo tih dva mjeseca da prigovorimo tom aktu, moći možda u nekom drugom trenutku intervenirati budući da se radi o delegiranom aktu. Dakle, možda bismo mogli jednom kada eventualno otkrimo da postoji neko krivo upravljanje, dobro možda ne krivo, a možda je to prošlo, ali nešto što nam se sviđa da se možemo dakle vratiti na taj akt i promijeniti ga. Još uvijek nismo krenuli s time, nismo još u toj fazi i stoga mislim da ćemo još često morati o tome raspraviti s vama i unutar parlamenta o načinu na koje možemo poboljšati tu situaciju. Hvala vam. U svakom slučaju molim vas za odgovor što se tiče broja akata. Hvala vam. Predajem gospodinu Korbetu. Hvala vam i hvala vam na izvrsno objašnjenje. Sistem je bio još gori. Naravno da je normalno da se u parlamentarnom sustavu da postoje postupci za koji se bave provedbom zakonodavnih akata. To imamo i u vlastitim zemljama. Često na taj način dajemo ovlast vlasti da poduzme suštinske mjere. A u Belgiji je to također na snazi, u Francuskoj, putem dekreta i sl. Dakle, to je normalno. Pitanje je pogoditi pravu ravnotežu. konačno, red je na nama kada usvajamo zakonodavne akte koliko želimo delegirati. A to nije uvijek jednostavno. S jedne strane ne želimo mikro upravljati svakim tehničkim detaljem, zato nismo niti opremljeni, zato je dobro to delegirati. Ali s druge strane ne želimo davati bjanko ček kako bi se izmijenila suštinska politika koju smo donijeli kako bi se ona promijenila na bilo koji drugi način. U te dobrim starim vremenima imali smo delegiranu ovlast i to je bilo to. Tada je komisija radila sa odborima u kojima su bili zaposlenici javne uprave, tada smo osmislili komitologiju. To je sustav nije bio previše transparentan jednom kada smo se odrekli svoje ovlasti, on, to, je bilo, to je bio kraj. Ja sam bio uključen u pregovore prije desetak godina koji su nam dali pravo veta u određenom smislu i nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora to smo uljepšali sa mogućnošću da oduzmemo ove ovlasti određenim okolnostima. Međutim, sad imamo sustav na dvije razine. Kada se odreknemo ovlasti, to mogu biti legirani akti, a tu ga potom ponovo možemo preuzeti ili se protiviti pojedinačnoj odluci, dakle imamo te neke sigurnosne mehanizme. To nije praktično zbog vremenskih ograničenja, međutim imamo to na raspolaganju, međutim ne koristimo previše. Međutim, druga metoda koja se tiče provedbenih ovlasti znači da se nečega odrećemo zapravo zauvijek, možda do nekog idućeg propisa. I tu moramo biti oprezni i to koristiti isključivo za tehničke stvari kojima ne želimo upravljati kao parlament. Ukoliko tu pogodimo ravnotežu, tada je taj sustav suštinsko poboljšanje onoga što smo prije imali na snagu, odnosno prije Lisabonskog ugovora. Hvala vam, dragi kolega. Gabriel Mato. Hvala. Jedno pitanje. Nakon ovoga što je rekla kolegica Izabel Toma, između ostalog, hvala vam na objašnjenju, hvala našim stručnjacima. Dakle, rekli ste imamo dva mjeseca da se e, nečem usprotivimo, ali ja sam na drugi način razumio stvari. Ja sam shvatio da postoje dva mjeseca da bi se usvojio delegirani akt, dakle dva plus dva mjeseca. Dakle, ukoliko nema primjedbe, onda se postupak nastavlja. Ja sam to tako protumačio. A i nisam razumio na koji način se točno može produžiti taj rok, ko to radi, ko to traži. Bilo nekakav zastupnik, da li odbor. Jer evo, već sad možemo reći, produžimo e, automatski rok na četiri mjeseca. Je li to moguće? Nisam to dobro shvatio, nije mi jasno kakav je točno postupak. jer možda možemo odmah na početku zatražiti produženje roka. Ako se u odboru raspravlja nakon delegiranog akta, prije nego što on dođe do plenarne sjednice, je li tu moguće dobiti ta dva dodatna mjeseca? Ne znam da li sam dovoljno jasan, ali imam neke nepoznanice ovdje. Zanima me koji su točni rokovi za primjedbe. Jesu li to samo dva mjeseca? Pa čini mi se da to nije slučaj. Mislim da postoji nekako prethodno razdoblje, ono tijekom kojeg se raspravlja o toj eventualnoj primjedbi. Možemo li tražiti dakle ovu ovaj duži rok i tko to traži? Hvala Gabriel. Gospođa Bloče, za ten, samo još eh, Werner Kuhn. Hvala gospodine predsjedniče, hvala vam na ovoj prezentaciji o delegiranim provedbenim aktama. Dvije dame su to izvrsno iznijele, bili ste vrlo šarmantne, ali utoliko mi moramo biti pažljivi kad se s time bavimo. Žao mi je što to moram reći, ali brak se često krije u detaljima. I baš i kod e, provedbe osnovnog akta e, i zatim isto tako na primjer kod uredbe EMFF-a gdje smo dakle mi, oni koji predaju e, zakonodavne ovlasti komisiji, tu nam je neophodno potreban, potrebna povratna informacija. Dakle moramo znati da u slučaju kada se s naše strane prenosi komisiji delegirani akt, koje su oni doista rješenja predočili. Gospođa Toma je to vrlo dobro već e, naglasila da se nalazimo u situaciji gdje ne moramo pratiti samo stotinjak religijenih akata, nego možda i više od toga. I to je taj problem da što se tiče osoblja, da moramo riješiti taj problem unutar odbora za ribarstvo. Treba nam e, dakle sustav EVEX, sustav ranog upozorenja, gdje točno znamo zatim koji su to delegirani akti koji se trenutno nalazi, nalaze u preradi i koji su to rješenja koje, koje se predlažu. Radi se o referentnim veličinama, radi se o upotrebi e, ribolovnih alata, radi se o sustavu kontrole na daljinu i tako dalje. Dakle, to je bilo vrlo teorijski ono što smo sve raspravili među sobom i kolega koji već deset godina ima iskustva sa Lisabonskim ugovorom sada, ne vidim baš dobro tako da se ne mogu sjetiti vašeg imena. Da, gospodin Gorbez. Gorbert. On je to dobro predstavio. Mi smo povratili zakonodavne odlasti putem Lisabonskog ugovora. I sada bi stoga trebalo biti neophodno da unutar sustava izvjestitelja imamo ovdje u odboru za dvoje odgovornih osoba E, dvije odgovorne osobe koje će pratiti delegirane akte. Možda ne sve e, iz stručne perspektive, ali da dakle imamo taj neki sustav gdje bismo kasnije mogli onda reći ovo i ovo su rezultati toga i je li to moguće provesti. Naš će kasnije ribari i profesionalne udruge upitati što ste učinili u tom i tom slučaju. Oni ne kažu to je napravila komisija, oni kažu to je napravio Brisel, to je napravio Europski parlament, ti tamo sjediš i ti si e, dopustio ovakvu bedastoću. Stoga je neophodno da ustanovimo neku vrstu sustava. Ima li drugih javne za riječ? Malo prije jedan kolega rekao da taj postupak nije potpunosti jasan. To je točno, upravo zbog toga imamo i ovaj sastanak. Ali jasno treba reći da mnogo toga E, u ovom domu nije jasno, to nije dakle jedina stvar, ali evo već će nas sada gospođa Blo moći informirati o tome, prije svega o rokovima koje je spominjao malo prije Gabriel, Toma i Gabriel Mato i Izabel Toma. Ja ću započeti sa ovim odgovorom što se tiče odgoda koje možda nije bilo previše jasno. Primili smo delegirani akt u svim radnim jezicima i čim su svi ovi prijevodi došli do parlamenta, kreće rok. Dakle, rok je definiran osnovnim aktom. Kada vi pregovarate, kada ste izvjestitelj, morate znati da je su dva mjeseca općenit rok, ali je to ovaj rok može biti duži, a upravo taj rok definira osnovni akt. Dakle, 2 plus 2 je opće pravilo, ali morate se baviti osnovnim aktom, dakle dva mjeseca i to kreće od dana kada smo primili delegirani akt. Znači od tada kreću dva puna mjeseca, iako parlament ništa nije poduzeo, Dakle, to je za nas rok u kojem možete izniti primjedbe. Vi to možete jednostavno učiniti putem odbora, ukoliko je riječ o škakljivom delegiranom aktu koje niste, za koje niste sigurni, u tom slučaju tražite produženje. I to je pravilo članka 105.5. Tada e, predsjedavajući odbora piše komisiji, piše da traži odgodu. Dakle, to je relativno jednostavan postupak. Idemo kad ste to produžili na ovaj sistem 2 plus 2, može biti, e, može biti komplicirano ukoliko stalno tražite nekakve odgode, ali sustav je relativno jasan. Dakle, mi ne radimo izvješće automatski. Ovdje stoji da možete imenovati izvjestitelja, ali ne morate ništa poduzeti. Što se tiče pitanja gospođe Toma i broja delegiranih akata, trenutno je ovaj postupak dosta nov u odboru za ribarstvo, pa se to odnosi samo na ono što je do sad doneseno u postupku odlučivanja Dakle, govorimo o onim zakonodavnim aktima koji imaju dva ili deset jednih akata. Može ih biti i više, zato što možemo imati više aneksa. Možemo dati komisiji više mogućnosti Drugi odbor je, na primjer, odbor za okoliš. Već ima i više delegiranih akata, 100, 150 akata. Taj broj će se naravno povećavati. Jednom kada se, na primjer, počne govoriti o raznim vrstama, onda će komisija to češće izrađivati, ali ne radi se o stotinjak ili više delegiranih akti. Komisija, što se tiče informiranja, se obvezala da će nam dati pristup e, svim dokumentima, svim zaključcima stručnih skupina i stoga postoji mogućnost da se prije datuma kada se e, preda delegirani akt da se okupi predstavnike komisije, da oni dođu ovdje k vama kako bi vam dali informacije o onome što predviđaju učiniti. To je definitivno nešto što bi bilo, bila dobra praksa. Zatim isto tako za neke opće uprave komisije postoje planin, planinzi, kalendari e, gdje se može vidjeti kada oni misle e, dati prijedlog za određen delegirani akt i stoga e, možete sustavno baciti pogled upravo na taj kalendar kako biste znali kako organizirati vaš rad. Ja bih rekla da je najbolje iskustvo u našem domu što se tiče delegiranih akta to da bi trebali se time baviti osobe koje su bile uključene u pregovore o osnovnom zakonodavnom aktu. To su one osobe koje najbolje znaju taj sadržaj, koje, znaju e, sve o tome. Jer kompromis koji su vijeće i parlament e, postigli će po sadržaju gledano biti e, mnogo, mnogo bogatiji nego delegirani akt a i tu će uvijek biti više detalja nego u delegiranom aktu. A e, provedbeni akt je još više ograničen po tom pitanju i e, bit će više tehničke naravi. Mi smo dakle uglavnom svi ovdje vama na raspolaganju da bih vam pomogli. Moramo reći da imamo dosta iskustva prikupljenih ovih proteklih nekoliko godina E, od prethodnih slučajeva e, veznih uz e, osnovne dokumente koje nam mogu pomoći. Gospodine Korbet, vi ste dobro to objasnili, radi se o tome da se postigne prava teža, ali isto tako sad je o tome da trebamo pažljivo pristupiti fazi suodlučivanja, jer u fazi suručivanja moramo dobro obaviti posao i zatim je postupak nadzora mnogo jednostavniji. Hvala. Gospodin Kol, mislim da sam se i na vašu e, primjedbu. od komisije se traži polaganje računa. Komisija mora nas uvijek informirati o tome što odlučuju. Mi smo su zakonodavci i ta ova su zakonodavaca se nastavlja i u fazi provedbe. Hvala, hvala vam gospođo Blo na ovim e, predsjednim informacijama. Što se tiče ovoga mi smo već predvidjeli da ćemo na svakom sastanku odbora imati e, određeno vrijeme gdje ćemo upravo raspraviti o tome kako bismo izbjegli probleme kojih bi moglo, e, do kojih bi moglo doći nakon, samo, nakon e, samog donošenja delegiranih akata. Lisabonski ugovor je ipak već neko vrijeme ratificiran i na vrijeme, je sada da se počne primjenjivati i kao što ste već dobro rekli e, mi smo još uvijek u fazi učenja ali dosta nam vremena i treba za to sada bismo trebali biti u onoj fazi da se bavimo delegiranim i problemim aktama, aktima e, a da dakle komitologija e, bude iza nas hvala vam Hvala vam na informacijama o ovom pitanju koje je iznimno važno za nas, za Europski parlament, što se tiče e, provedbe i reforme zajedničke ribarstvene politike. Dragi kolege, ako se slažete, sada možemo prijeći na točku broj 7 našeg dnevnog reda. Radi se o, o obvezi iskrcavanja. Komisija će uskoro iznijeti svoj prijedlog e, evo, za, koje, za koji trenutak gospodin iz komisije već pristigao. Zatim ćemo predati riječ izvjestiteljima u sjeni i svima onima koji se žele izjasniti o tome. Samo da vam dam kratko kontekst, da vas podsjetim da bismo ovim putem htjeli riješiti to hitno e, neke nekompatibilnosti koje postoje između osnovnog zakonodavnog akta kojeg smo usvojili unutar e, zajedničke ribarstvene politike i odredbi koji se trenutno primjenjuju. Naime, neki aspekti e, trenutnih propisa bi se trebali promijeniti e, ili ukinuti kako bi se ukinulo, ta nekompatibilnost vezanih uz odredbe o obvezi iskrcavanja. Treba dakle promijeniti ili ukloniti neke dijelove osnovnog akta koje onemogućuju ribarima da postupaju u skladu s, e, propisima. Komisija već krenula u to da vrši neke promjene. Naravno, e, promjene koje komisija predlaže e, pokušavaju ukloniti te raznolikosti, ali neke promjene zapravo nadilaze samu tu vježbu. Na kraju saziva smo se time bavili i oni koji su bili ovdje se sjećaju koliko je to bilo složeno pitanje, te se razmjena nije, rasprava nije završila. Budući da sada imamo nov odbor, novi Europski parlament, komisija je bila spremna još jednom izneti svoj prijedlog i kao što sam već e, rekao, nakon izlaganja komisije prvo ćemo predati riječ izvjestiteljima i članovima koji se žele javiti za riječ zahvaljujem komisiji koji koja nam je ponovno došla kako bi nam još jednom predložila svoj prijedlog e, i e, Ernesto Conestado je tu kao predstavnik e, komisije. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kao prvo dozvolite mi da izrazim što sam, zadovoljstvo što sam opet ovdje u ovom odboru. Vidim tu neka poznata lica. Dozvolite mi da izrazim jednu nadu, odnosno Nadam se da ćemo u budućnosti nastaviti izvrsnu suradnju koju smo imali s ovom odborom u prošlosti i također se nadam da će ta suradnja se poboljšati. Vi ste već e, naglasili koje važne aspekte trebamo razmotriti. Smatram da je u ovom odboru važno reći da reforma ZRP-a koji su sugonadavci usvojili u prošlom sazivu predviđa važne aspekte, a to je sporazum oko potrebe da se zabrani odbacivanje ulova i to postepeno od iduće godine. Kao što znate od 1. siječnja iduće godine neće se moći primjenjivati odbacivanje u more. Dakle, komisija je upregnula sve svoje snage kako bi omogućila provedbu ove nove politike na što učinkovitiji način. Dva su preduvjeta kako bi sve bilo spremno u siječnju 2015. za primjenu ove odredbe o otpadu. Znači, ove programe treba razraditi također istovremeno sa novom regionalizacijom kako predviđa reforma, a nakon toga imamo uredbu. Kada je riječ o regionalnim programima, i odbacivanju ulova, želim podsjetiti da e, razrada ovih programa i njihovo predstavljanje u zemljama članicama je doista uznapredovala daleko više od naših e, najboljih e, očekivanja i sada već razmatramo u komisiji delegirane akte kako bi ove planove koje su podnijele zemlje članice pretvorili u europski zakon. Naravno da je za to potrebno određeno vrijeme i dva zakonodavca trebaju onda, su zakonodavca trebaju to provjeriti, no smatramo da ovaj važan aspekt za ostvarenje programa i regionalnih planova u s u vezi će se doista uspjeti uskoro provesti. No, kao što ste vi dobro podsjetili, tu postoje i druga važna pitanja, odnosno određeni aspekti sadašnjeg europskog prava su nekompatibilni sa novim obvezama koje stupaju na snagu 2015. godine. Evo, da navedem jedan jednostavan primjer od 2015. kada je riječ o sjevernomorskim haringama, kada ribari budu ulovili te ribe koje su ispod propisane veličine, neće ih smijeti izbaciti u more, nego će ih morati registrirati nakon iskrcaja. Sadašnji tehnički propisi, međutim, predviđaju da kada se ulovi jedna takva haringa, odnosno njena mlađ, treba je odbaciti u more. Dakle, ako ne uspijemo uskladiti ove odredbe, od 1. siječnja 2015. godine način ćemo se u jednoj teškoj situaciji za ribare koja će ih u potpunosti zbunjivati. Kao što je dobro rekao predsjednik, trebamo se pobrinuti da određeni propisi europskog prava budu izmijenjeni i dopunjeni kako bismo upravo izbjegli neslaganje, neusklađenost sa ovom novom odredom, sukladno kojoj određene ribe ne smijemo više odbacivati u more. To treba objasniti naročito novim zastupnicima koji nisu sudjelovali u pripremnim sastancima. Nakon toga imamo tehničke mjere za očuvanje. Neke od tih mjera, što uključuje i navedeni primjer, su u neskladu sa novom e, odredbom, e, odnosno obvezom da se riba baca u more. Nema tu nikakve alternative, neki postojeći propisi se trebaju izmijeniti, inače ćemo se naći u vrlo konfuznoj situaciji. Toliko o tehničkim mjerama očuvanja, no ima i drugih pitanja koja želimo izniti pred ovaj odbor. Nadzorne mjere, to jest. Kada je riječ o nadzornim mjerama, nije riječ o nekompatibilnosti između novih i starih propisa. No, budući da je ovaj propis nov, nije predviđen u nadzornoj uredbi, ako izmijenimo uredbu o nadzoru, nećemo više imati na raspolaganju pravna sredstva zahvaljujući kojima možemo nadzirati i provedbu ove nove obveze. Odnosno, ne možemo e, reći da tu postoje nekompatibilne mjere. Ako želimo postići učinkovitost e, ove nove regulative i ako želimo učinkovit nadzor, komisija smatra da treba dosta toga dodati. Dakle, obratite pozornost na ovu razliku jer e, se radi o dvama različitim stvarima, no obje su važne. Dakle, s jedne strane ako e, imamo mjeru i nemamo instrumenta za nadzor iste, onda je to neuspjeh. Osim toga, vi ste, gospodine predsjedniče, ispravno posjetiti da treba u uredbu usvojiti do kraja godine. Mi naravno uviđamo da postoje postupovne poteškoće, vi ih imate u parlamentu, ali ih imamo i mi u komisiji. Znači, u potpunosti razumijemo praktične poteškoće podnošenja izvješća, praćenje postupka u vezi sa radom u trialogu i tako dalje, ali ako ne budemo poštivali rokove iz bilo kojeg razloga, naši će se ribari naći u velikim e, poteškoćama i u vrlo zbunjujućoj situaciji. Ako se ova uredba o Omnibus ne usvoji do kraja godine, odredba o e, izbacivanju otpada će se svejedno usvojiti. Dakle, nemojte misliti da ćete odgađanjem ovoga odgoditi i primjenu ove nove obveze, nove mjere, jer će se ona svejedno primijeniti. Čak i ako budemo kasnili sa raspravom, ova mjera će stupiti na snagu od 1.1.2015. godine, tako da smatram da je u našem zajedničkom interesu pobrinuti se da naši ribari imaju jasnu pravnu situaciju. Dakle, Mislim da trebamo sada razmotriti dva elementa u prijedlogu komisije. Prvi od tih elemenata je sljedeći. Komisija predlaže nešto što je potrebno kako bismo izbjegli zabune od 1. siječnja 2015. godine. Vi ste objasnili i obrazložili svoje mišljenje koje mi razumijemo i nadamo se da će se zakonodavci dogovoriti što prije. Primjerice, ako vi budete smatrali da je komisija iznijela prijedloge koji nisu usko potrebni, onda ćete poduzeti odgovarajuće mjere. Međutim, e, komisija insistira i ne samo to, ja vas molim da ne koristite ovu uredbu za uvođenje novosti, noviteta, jer ako do toga dođe, onda ovaj prijedlog neće biti usvojen do kraja godine. Svaki puta kada se iznosi neki prijedlog, a naravno su zakonodavci to imaju pravo učiniti, nastoji se izmijeniti ili čak ukinuti prijedlog komisije. Ponavljam, to je vaše legitimno pravo i naravno normalno je da i parlament i vijeće predlažu nove nadzorne i tehničke mjere, no Gospodine predsjedniče, moram naglasiti, a ako to želite učiniti, nemojte to učiniti u slučaju ovoga prijedloga. Želim pojasniti sljedeće. Komisija radi na novom prijedlogu tehničkih mjera i to ćemo podnijeti vama na uvid početkom iduće godine. Sada smo u savjetodavnom postupku s time u vezi. Znate da je komisija objavila ovaj dokument i ja stojim eh, vama u potpunosti na raspolaganju za daljnje rasprave sa ovim odborom i to ću učiniti svaki puta kada bude potrebno kako bismo raspravili o prijedlozima komisije. Dakle, ako ili parlament ili vijeće imaju određene stavove o novim tehničkim mjerama, imat ćemo prilike raspraviti detaljnije o tome, ali ne u slučaju ovoga prijedloga. E, kada je riječ e, o, uredbi, o regulativi o nadzoru, e, iduće godine ona će biti na snazi već pet godina, znači slijedi nam srednjeročna revizija i ako vi budete imali namjeru iznositi neke prijedloge o mjerama nadzora izvan okvira pitanja odbacivanja otpada. O tome ćemo raspravljati kada budemo razmatrali tehničke mjere za budućnost. Ovdje ne podnosimo izmjene i dopune. Nadam se da je to jasno. Komisija će učiniti sve što može u što kraćem roku kako bi se postigao sporazum za osvajanje uredbe do kraja godine kako bi od 1.1.2015. se izbjegla konfuzna situacija. Hvala na ovoj prezentaciji. Primili smo poruku. Hvala Ernesto. Započet ćemo sada sa javljenima riječ. Kao prvo, gospodin Lopez, izvolite. La obligación de desembarque es junto con el rendimiento máximo sostenible. Hvala. Kada govorimo o, o reformi zajedničke ribarstvene politike, ovo je jedan od najvažnijih propisa i zato ga moramo dobro razviti tijekom ovog saziva. Međutim, zakonodavni postupak mora biti realističan, mora odgovarati ovim našim potrebama, te socioekonomskim prilikama u našim zemljama članicama, te mora uzeti u obzir i utjecaj na okoliš. Ukoliko želimo održivu reformu, onda se trebamo voditi fleksibilnošću koju traži ovaj sektor, odnosno regije kojih će se ovo ticati, dakle na koji način to provesti, koji će biti troškovi, to je sve ono nešto što se treba detaljno izanalizirati i trebali bismo uspjeti postići konsenzus vodeći računa o svim potrebama. Potrebni su propisi koji neće ići na uštrb e, malih ribolovaca i koji će omogućiti normalan razvoj e, ribarstva te oporavak ribljih stokova. Zato imam povjerenja povjerenje u e, rad našeg izvjestitelja i nadam se da ćemo brzo dobiti dokumentu koji će sadržavati prijedloge i imam povjerenja u rad drugih kolega kao i u suradnju sa komisijom i vijećem. Da kolega, uvjeravam te da bi se to trebalo dobro odvijati. Olmeno, a Jan, Jan Ešten. Jan Ešten, izvolite. Um, uh, Hvala vam radimo na evoluciji upravljanja u ribarstvu koji je po riječima povjerenice bio neuspješan. To smo primili na znanje kada smo radili reviziju zajedničke ribarstvene politike. Vidjeli smo da ove jednoobrazne odluke nisu odgovarale svima, zato vam mogu dati nekoliko primjera posljedica donošenja takvih odluka. Vidimo da ova opća pravila utječu na djelatnosti koje su različite kada je riječ o različitim ribolovnim vrstama, o regijama kojih se to tiče, a siguran sam da ste sa svime time jako dobro upoznati. Danas smo o tome, danas smo to spomenuli kao jedan od najvažnijih dijelova e, reforme. Ribarska industrija nikad nije htjela odbazivati dragocjenu e, ribu koja se mogla koristiti. A vidjeli smo da je to upravo bio utjecaj dosadašnje e, ribarstvene politika. Dakle, evo, ovo je sad način da dokinemo ovu lošu praksu, da pružimo zakonodavni okvir koji bi doista mogao djelovati. Međutim, razočaran sam, odnosno ovo se želim pozvati na prijašnju raspravu o delegiranim aktima, opet se bavimo mikro upravljanjem, i to je naročito slučaj kada je riječ o upravljanju ribarskim fondovima, odnosno ribarstvenoj politici. A htio bih misliti da će nova zajednička ribarstvena politika omogućiti neku decentralizaciju, regionalizaciju, a to ćemo moći evo upravo testirati na nečemu poput ovog propisa trebamo poraditi na očuvanju eh, ribarskih fondova u budućnosti, ali na očuvanju djelatnosti i eh, upravo bi nam ovi dionici mogli pomoći u shvaćanju kako mm, da profunkcionira ovo opće načelo. U Škotskoj smo već o tome vodili rasprave, gledali smo načine na koje svesti na minimum ovu ribu koja se odbacuje i trebali bismo ohrabriti te metode, a ne otežavati uz loše propise iza kojih se možda nalazi i dobar cilj. Svjesan sam rokova, svjesan sam po hitnoće. A ovaj propis je izuzetno potreban, ono što smatram da trebamo učiniti. Mislim da su propisi od izuzetne važnosti za pelagijske vrste, naročito u razdoblju od 2015. godine. Koncentriramo se na ono što bismo mogli učiniti upravo na učinkovit način za taj sektor a možemo u hodu vidjeti je li neke stvari potrebno izmijeniti, to možemo učiniti u idućem krugu provedbe. Primjećujemo i zabrinutost e, sektora, nešto što proizlaze iz ovog prijedloga. A to je može li nas povjerenica uvjeriti hoće li se propisi jednako provoditi za sva plovila u, u, Europskoj uniji. To se odnosi i na sporazume sa zemljama koje nisu dijelom Europske unije. Potom ovdje su neke fraze za koje mislim da bismo se trebali pozabaviti. Evo, na primjer, da kormilar može i prije početka ribolovnih aktivnosti specificirati koji će biti sastav ulova. nisam siguran da se uz navigaciju i ova vidovitost može tražiti od dionika, da oni mogu dati takve procjene. Dakle, nemamo se dovoditi u poziciju da ukoliko netko to krivo predvidi zbog e, migracija ribe, da zbog toga ima problema. Bavit ću se pitanjima kao što je decentralizacija i to u fazi davanja amandmana na ovaj prijedlog kao i za sve ono što izaziva zabrinutost, a mislim da ste toga svi svjesni ovdje u odboru. Moramo sada donijeti dobro propis, napraviti najbolje što možemo unutar zadanih okvira. Hvala Jan, preći ćemo s jednog Jana na drugog Jana, jer ću predati sada riječ eh, gospodinu kolegi Dunkanu. Um, Hvala vam. Radio sam osam godina sa škotskim ribarima. Oni su iskreno zabrinuti sa ovim nametanjem obaveze skrcavanja. Ne znaju kako će to obavljati u praksi. Oni će zadržati ribu koju ne mogu namijeniti prehrani. I po njima to, je to jednako kao da to odbacuju u more, a zasigurno je skuplje. U bliskoj budućnosti pelagijski e, ribolov će biti onaj na, na koji će se primjenjivati ovi propisi. To donosi čitav niz izazova kada je riječ o ribarenju u Sjevernom moru i tu moramo voditi računa o tome što poduzimamo jer ćemo u suprotnom prozručiti posljedice koje će utjecati na sve ribare. Govornik prije mene je govorio o tome da je nemoguće predvidjeti što ćemo naći u mrežama. Ali e, ribari ne mogu biti sigurni hoće li uloviti bakalar, hoće li uloviti druge vrste riba. Moramo paziti kada donosimo propise na ovom mjestu. Oni moraju biti izrađeni tako da ribari nemaju posljedice koje su morali trpjeti donošenjem zajedničke ribarstvene politike koja nije uvijek odgovarala njihovim potrebama. Hvala ti, Jan. Gospodin Korbet, sada ima riječ, izvolite. While the devil is, of course, as ever in the detail. uvijek u detaljima. Ali mislim da moramo podržati ideju za pristup u kojoj će se baviti onime što je potrebno sada u ovoj fazi, da ne ide preširoko ka nekim novim idejama. Međutim, moramo biti brzi. To je izazov s obzirom na naše interne postupke. Međutim, to je ništa u usporedbi sa komplikacijama koje bi mogle do koje bi moglo doći kod ribara ukoliko ne izvršimo svoje obaveze unutar zadanih rokova. To će dovesti do situacije kada će se sudovi doslovce zatrpati žalbama do kojih može doći zbog e, različitih pravnih obaveza koje, s kojima se suočavaju naši ribari. I zato moramo raditi i to naporno kako bismo dobili dobar propis unutar zadanih rokova. To je veliki izazov, odnosno gospodine predsjedniče, gospodine izvjestitelju, to ovisi prije svega o vašem radu. Merci, Euh, je passe la parole. Hvala vam, dragi kolega. Sada predajem riječ e, našoj kolegici Izabeli Levin. Um, Hvala vam. I hvala komisiji na ovom izlaganju. Drago mi je što od vas čujem da ste zadovoljni napretkom od strane zemalja članica. a to je i u skladu sa našom zamisli o regionalizaciji. Mislim da je to hrabrujuće. I drago mi je što zemlje članice već napreduju po ovom pitanju da su već donijele planove. Čini mi se da ste vi u komisiji zadovoljni tim planovima i to nam daje nadu za budućnost. To možemo smatrati i znakom da je ovaj, od ovo mikropravljanje kojeg smo se tako bojali da se ne moramo njime baviti na ovom mjestu i na tome sam zahvalna zato što mislim da mi ovdje nemamo potrebne kompetencije kako bismo govorili o promjeru mreže, očice, odnosno oka mreže i zato mislim da je ovaj napredak vrlo dobar. Vijeće je već donijelo svoje stajalište, a prijedlog s kojim ćemo mi sad raditi, mislim da smo tome postali kompromis već u lipnju. Htjela bih pitati gospodina Penju iz komisije, jeste li zadovoljni tim kompromisom kao što se čini da se zadovoljni ovim planovima ili stajalište vijeća nešto sa čime već možemo raditi. Mislim da je to vrlo važna informacija za ovaj odbor. Zato što se u svom radu možemo udaljiti od onoga oko čega se već vijeće složilo i ova informacija zato dragocjena. Htjela bih dati jedan, jednu opću ocjenu o radu na ovom dosjeu. Izražena je zabrinutost da ćemo na ovom raditi, ovom pitanju raditi previše brzo, ali mislim da je to pretjerivanje. U tijeku je rasprava i to još od 1980. Uvijek su se istaknule zabrinutosti brige oko toga koje bi mogle biti zabrane koje bi mogle biti posljedice ove zabrane i na tome se postupno radilo. Međutim, kada je riječ o neželjenim posljedicama zabrane odbacivanja viškova, znamo koje su posljedice nepostojanja ove zabrane. To smo vidjeli na dijelu prema procjenama ribari danas odbacuju nešto između 500 do 800 tisuća tona ribe godišnje. To je nešto što želimo u budućnosti izbjeći. Dakle, ovo je prvi korak prema eliminaciji ovih brojeva. Najbolji način da se pozabavimo ovim propisima koji nisu novi, nego usklađuju sve postojeće propise je da se bavimo i detaljima i te mehanizmima kontrole. Kao što rekla komisija, pripremaju se novi prijedlozi, imat ćemo puno vremena pozabaviti se njima tijekom ovog mandata. Hvala vam. Merci Izabela. Peter. Hvala Izabela. Peter, izvoli. Voorzitter, dank u wel. Ik moet u zeggen dat mij toch het gevoel bekruipt. Hvala lijepa. Moram reći da jasno uviđam e, ono što bi se moglo dogoditi. Imamo tu dvije suprotne situacije, odnosno s jedne strane trebamo požuriti sa radom e, na dokumentima, a s druge strane imamo svakodnevne događaje. Komisija je pod pritiskom i mora sve pripremiti za 1. siječnja u ovim tekstovima možda ima i dobrog sadržaja, ali što to znači u praksi? Znam eh, da se ribarstvo suočava sa velikim izazovima kada je riječ o primjeni novih eh, propisa. To je prvo. Drugo. Ja nisam eh, toliko pozitivnog mišljenja o regionalnim planovima za razliku od onoga što je rekao predstavnik komisije, naročito kada je riječ o nadzoru i općenito o nadzoru nad provedbom propisa. Ja ne razumijem što komisija želi. Upravljanje nadzorom je od ključne važnosti zato jer zemlje članice se ne koriste isključivo vlastitim teritorijalnim vodama. U naše vode ulaze i pripadnici drugih zemalja članica, primjerice Norvežani, tako da se ovo ne smije ići na štetu provedbe i primjene koja mora biti realistična, mora biti fleksibilna i mora voditi računa i o dobrom upravljanju i o nadzoru. Dakle, pitam se ovdje ozbiljno koji je plan B komisije za nekoliko mjeseci želimo izgraditi ovaj e, velikobrzinski vlak. Hoćemo li uspjeti u tome? Pa baš ne znam, tako da se pitam doista koji je plan B. Hvala Petar. Hvala. Želim zahvaliti komisiji na pruženim objašnjenjima. Mislim da su izazovi reforme ZRP-a zapravo isplativost same djelatnosti ribarstva i također dosljednost europskog prava nakon reforme. S time se slažem, no ključno pitanje je regionalizirana primjena svih usvojenih odredaba. Od 1. siječnja odbacivanje u more, no E, kolega iz komisije je također rekao da će provedba biti postepena, a to je tvrdnja koju smo čuli također i prilikom jednog sastanka tijekom prošlog saziva kada smo razgovarali sa znanstvenicima iz europskih instituta koji su detaljno proučili ovo pitanje i koji i dalje rade na ovome. Ja se slažem e, da treba smanjiti u potpunosti ukloniti takav e, otpad i odbacivanje, no želim pitati gospodina Pjenasa što to znači postepena i učinkovita provedba, ali istovremeno i potpuna zabrana odbacivanja od 1. siječnja. Mogli bismo također e, detaljnije govoriti o tome. Osim toga, rekli ste da se također napredovalo mnogo dalje od samih e, očekivanja, no zanima me zapravo u ovim planovima gdje ste prepoznali najveće poteškoće i osim toga koji planovi još nedostaju Naime, europsko zakonodavstvo treba biti dosljedno kako bi se učinkovito provelo reformu ZRP-a, ali isto tako treba uskladiti i planove svih zemalja. Sve te zemlje moraju imati planove zato jer nedosljednost bi mogla dovesti do određenih poteškoća. Hvala vam, zastupnica. Gabriel se javio za riječ. Hvala samo ukratko zato jer eh, mislim da nakon eh, što budemo saslušali gospodina Penasa ćemo morati saslušati i izvjestitelja koji će izniti prijedlog, no želim pojasniti neke stvari. Neki možda imaju nedoumice u vezi sa onime što je rekao talijanski ministar, no pučka stranka ne želi oklijevati. Mi želimo da se reforma pokrene. Mislimo da je to potrebno i međutim ništa nas ne spriječava da kažemo da bismo željeli da ovaj prijedlog komisije bude još ambiciozniji. Za razliku od jednostavnog prilagođavanja propisa ovoj zabrani. Gospodin Penas je nastojao prenijeti neke poruke koje ja u potpunosti razumijem i razumijem da se ne želi ići od onoga što je striktno potrebno, s time se slažem. I za svu, svo prijateljstvo koje osjećam prema tebe Ernesto, trebaš ipak uvažiti stvarnost. Komisija je to trebala učiniti u prvom redu. kriteriji vijeća, odnosno izmijeniti samo ono što je strogo potrebno, je taj koji je. Znam već koji će biti odgovor, ali svejedno ću postaviti to pitanje. Ako čak i komisija bude izradila jedan uži prijedlog u skladu ono, s onime što traži parlament, pa hoće li se to učiniti? Mislim da je odgovor već poznat i mislim da će se reforma ograničiti samo na ono što je strogo potrebno i to će stupiti na snagu prvog prvog. Tu su e, važne teme o kojima treba raspraviti i oko kojih se vjerojatno nećemo složiti. Izabel je govorila o veličini oka mreža, to je svakako doista važna tema o kojoj ćemo u određenom trenutku morati govoriti, ali isto tako E, treba razriješiti još neka otvorena pitanja koja predstavljaju izazove, odnosno ulovi koji su manje od dopuštene veličine i također e, pitanje nadzora dakle određene mjere koje neće biti potrebno odmah primijeniti. Znači treba još mnogo toga učiniti i sada čekamo prijedlog predsjednika, a mi pučani ćemo poduzeti sve što je u našoj moći kako bi 1. siječnja 2015. stupile na snagu ove nove mjere usklađivanja. I na kraju želim čestitati i bolje, želim da čestitati rođendan Petru Faledalenu. Onda ćemo svi skupa zaželjeti tam rođendan našem kolegi koji je danas navršio 25 godina, je li tako? Da. U redu, sretan vam rođendan. Drage kolege, svi su se izrazili, ja bih isto e, se izrazio u ime, e, u svojstvu izvjestitelja. I htio bih vam reći da smo radili tijekom ovog ljeta, ja i moji suradnici, nismo stali, da, da, dragi kolege, radili smo na ovom izvješću, pa i tijekom kolovoza, jer postoji doista potreba da napredujemo i stoga smo imali tu odgovornost i radili smo. A ja sam se također postavio nekoliko pitanja, imam nekoliko pitanja za komisiju, dakle, ova uredba Omnibus ima za cilj provedbu obveze iskrcavanja i to treba biti odluka parlamenta i vijeća. Postoje nekoliko pravnih nekompatibilnosti koje treba ukloniti kako bi se obveze iskrcavanja primjenjivala, kao što smo svi to rekli, od 1. siječnja 2015. godine kako to predviđa osnovni pravni akt. Zbog toga bi nekakve proturječne e, odluke vezane uz obvezu iskrcavanja trebale biti promijenjene ili neutralizirane, prije svega kada se začunava e, udio e, onoga što će se e, iskrcati i za 2015. godinu bi mogli predvidjeti novi regionalizirani tehnički okvir unutar koje bismo mogli napraviti reviziju specifičnih tehničkih mjera e, i to po mom mišljenju će samo otvoriti Pandorinu kutiju. To je suprotno cilju ovog, ovog akta koji bi trebao biti pragmatičan i konkretan. I stoga, kao i naš kolega Mato, smatram da e, ne bismo smjeli u aneksu napraviti ove e, promjene i da nekim stvarima nije mjesta jednostavno u ovom u ovom e, dokumentu. Komisija ima pravo promijeniti veličinu oka, mreže i tako dalje, ali tome nema mjesta ovdje. To je pitanje tehničke naravi to treba obraditi u novim tehničkim odredbama zajedničke ribarstvene politike. Zatim isto tako e, što se tiče uredba o kontroli, zašto komisija uvodi elektroničku kontrolu na plovilima. Ja mislim da je to e, pitanje subsidijarnosti jer su države članice potječava vas odgovorne za tu, takvu vrstu kontrole. Zatim isto tako zašto komisija uvodi ne pelagijske vrste riba u ovaj prijedlog, e, na primjer neke vrste riba poput školjke sanžak nisu dio ovih onih vrsta kojima se započinje 2015. godine odmah. E, zatim isto tako kakav će biti utjecaj uvođenja, e, na primjer postupnog uvođenja moglo imati što se tiče e, sustava sankcija kojim bi se zatim poduzeće ribari mogli postupno prilagoditi na ovo. Zatim isto tako e, hoće li ribari imati prave kvote za svoj, e, za ulov. Kao što je to rekao jedan kolega, to je potpuno realistično. Ne možemo unaprijed to znati. Neki koji su išli loviti ribu to, znali, to znaju, profesionalci to znaju. Nikad se ne zna koliko će se toga loviti i u, će biti kakvo će ulov. i e, to sam već rekao Lori Vansu kad sam ga prošli put sretao e, da postoji pravna da postoji mogućnost da se stvori paralelno tržište i e, mi moramo učiniti ono što možemo kako bismo izbjegli tu situaciju. To je dakle ono što sam htio reći komisiji. Objasnit ću još kasnije kalendar koji se tiče ovog izvješća, a sada ću nešto predati riječ u ime komisije. Hvala, hvala tebi e, i hvala svim zastupnicima koji su se javili za riječ. Pokušat ću dati odgovor na pitanja koje su postavljena. Kao prvo mjere, hoće li te mjere vrijediti i za treće države? Tu se prije svega valjda mislilo na Norvešku. Da, naravno, te mjere vrijede za sva plovila koje plove u zajedničkom prostoru, ali isto tako i za plovila e, Europske unije koji vrše ribolov negdje drugdje. Ali u, na području e, voda Europske unije te mjere vrijede za sve pa i za strana plovila. Dakle, za ne EU plovila koja se bave ribolovom. I zatim ono što je gospodin Duncan postavio kao pitanje, hoćemo li s ovom novom uredbom prisiliti ribare da zadrže na plovilima vrste riba za koje nemaju kvote ili vrste riba kod kojih bi bilo štetno iste zadržati na plovilu. Svi smo toga svjesni i neki koji se time bave su i ovdje prisutni. Svi znamo da je ribolov takav da kada se od na more kako bi se lovila riba da se ne može znati što će se uloviti. Dakle, jedna takva mjera već zbog toga nije moguća. Zbog toga su se sa zakonodavci bili e, složni oko toga da će se ta obveza iskrcavanja opremiti određenim fleksibilnim mjerama kako bi se u pravom svijetu te mjere moglo i provoditi na terenu. I nikad ne znamo što će se zapravo dogoditi kod ribolova. Zbog toga postoji ta fleksibilnost, a ti fleksibilni elementi Jesu li oni dosad ili ne, to će pokazati praksa. To ćemo saznati s vremenom. Tako ćemo zapravo naučiti odgovor na to pitanje još nekoliko godina. Zatim pitanje koje je postavila Izabele Vin je li prihvatljiv stav, stav vijeća komisiji. Pa stav vijeća nije idealan jer on nije sukladan svim prijedlozima komisije, ali nama je draže da pred kraj godine usvoji, da se usvoji prijedlog uredbe čak i sa tim primjedbama e, nego ništa. To nije idealno, ali bolje je nego ništa. I zatim gospodin Vandalin. Da ovdje još malo preciziram e, ono moje oduševljenje sa planovima država, članica. Ja sam rekao da smo zadovoljni s time što imamo regionalizaciju, što e, smo zaprimili planove veznih uz e, odbačeni ulov država članica i tu sam prije svega mislio na postupak. Neki detalji nam se sviđaju više ili manje, ali taj postupak regionalizacije i način na koji smo se oko njega usuglasili prošle godine pa tu ne može komisija jednostavno uzeti ono što joj se sviđa i odbaciti ono što joj se ne sviđa. Ili ih, dakle te planove prihvatimo u cijelosti ili ne. Komisija je tu dosta zadovoljna zato što je taj postupak kriminalizacije koji smo pokrenuli i e, E, činjenica da države članice interregionalno surađuju, da je to bilo dosta uspješno, te da su se u većini slučajeva države članice uspjele složiti. I to je razlog za naše oduševljenje i za naše zadovoljstvo. Zatim, e, tehnički detalji, neki nam se sviđaju više od drugih, ali to e, je normalno u ovakvom postupku regionalizacije. Zatim, imamo li plan B? Ne, nemamo plan B. Ako su zakonodavci ne usvoje ništa do kraja godine, onda nećemo imati uredbu. Dakle, ono što možemo sada učiniti je samo da predvidimo da u tom trenutku ribarima kažemo koje propise moraju primjenjivati, ali to je samo prijedlog i hoće li one države članice moći nametnuti sankcije onima koji krše te prijedloge? Pa oni koji krše će zatim ići pred Europski sud pravde, reći će da postoje dva odvojena plana na koji bi se sad oni trebali držati i koncentrirati. Dakle, moramo stvoriti pravnu sigurnost, ali to će biti samo moguće ako se sugonodavci slože do kraja ove godine. Zatim ono što je rekla gospođa Bilbao, što znači postepeno? Postepeno znači, a to je upisano u osnovnom aktu, da zabrana odbacivanja ulova neće odmah biti primijenjena na sva na sve vrste ribolova. Za iduću godinu to vidjeti samo za pelagijski ribolov, jer tu znamo da je problem sa odbačenim ulovom manji i da se lakše može riješiti. Kod e, demercijalnog ribolova, kod miješanog ribolova, tu se svi slažemo i to su prošle godine znali su zakonodavci kada je e, donesena ta odluka da će to biti mnogo složenije. Od 2016. godine pa sve do 2019. godine ćemo imati postupno uvođenje kako bi vrste koji su dio odbačenog ulova bile postupno uvedene u sustav. Dakle, želimo početi sa najjednostavnijim vrstama postepeno i zatim ćemo imati e, postupno uvođenje za druge vrste od 2016. do 2019. Zatim, koji planovi upravljeno nam još nedostaju? Još imamo, još čekamo samo pelagijski plan za Crno more, sve druge planove imamo, ali u Crnom moru zapravo ne postoji problem sa odbačenim ulovom i stoga je potreba e, plana za odbačeni ulov za Crno more e, zapravo nešto što nije neophodno jer taj problem nije toliko velik. Na drugim morskim područjima Europske unije smo zaprimili planove od država članica i upravo te planove sada e, prerađujemo u delegirane akte. Zatim, pitanje koje je postavio gospodin Mato, mislim da sam već većim dijelom odgovorio na to pitanje. E, dakle, što se tiče mišljenja parlamenta, e, mišljenje parlamenta odgovara na neka pitanja komisije, o svemu možemo zapravo raspraviti. Na primjer, ono što je neophodno neophodno je imati dobru kontrolu, imati dobre kontrolne instrumente. To je za komisiju neophodno, ali vi ste kao su zakonodavac oni koji će donijeti konačnu odluku. Hoćemo li predočiti novi prijedlog? Ne. Predočiti jedinstveni novi prijedlog za cijelu, za cijelu komisiju, to je nešto što bi usporilo postupak. Dva su zakonodavca bi trebali sada krenuti u trijalog, a komisija će kao i uvijek pokušati biti konstruktivna i e, olakšati put ka e, dogovoru. Zatim pitanje koje ste vi uputili, gospodine predsjedniče, zašto smo se tu referirali na elektroničke kontrolne mehanizme? Razlog je vrlo jednostavan. Mi njih ne želimo učiniti obaveznim, ali želimo imati pravni temelj pomoću kojeg bi se oni mogli financirati. I zato smo tu postavili to pitanje. Trenutno sa e, fondovima financijske pomoći za kontrolne mehanizme možemo financirati samo one instrumente koje imaju pravnu osnovu. E, kod elektroničkih e, kontrolnih e, instrumenta takva, takva osnova ne postoji i zato se tu referiramo na to. No mi ne želimo to učiniti obaveznim. Mi time samo želimo moći financirati te instrumente iz sredstava fonda i zašto ovdje imamo neke vrste koje nisu pelagijske? Pa zato što taj prijedlog treba riješiti probleme nekompatibilnosti ne samo za 2015. godinu, već i za buduće razdoblje dok e, ne usvojimo nove tehničke mjere. Dakle, ovo se ne tiče samo sljedeće godine, već e, se tiče i sljedećih godina kako ne bismo morali ponoviti isti posao u budućnosti. Zatim, kršenje. Da, tu se radi o koherentnosti. To je vrlo važno zato što ćemo sada u novoj financijskoj e, uredbi dobili mogućnost da da uvedemo delegirane akte o e, sankcioniranju velikih e, slučajeva prekršaja. Kada bi se dogodilo da se prekršaj e, obaveze odbacivanja uvrstilo u ne velike prekršaje, onda će objekti koji su izvršili taj prekršaj dalje imati pristup e, fondovima za financijsku pomoć kao i oni koji nisu prekršili e, obvezu iskrcavanja. Dakle, tu se radi o koherentnosti i radi se o e, pravilnoj provedbi financijske uredbe. Zatim ulovne kvote, prave ulovne kvote. Kao što su neki govornici rekli, ribari ne znaju točno što će uloviti, ne znaju točno što će se dogoditi. No, da, na primjer, neka država članica može blokirati plovilo od toga da krene u ribolov, kada nije sigurna da plovilo ima kvote, to bi zapravo značilo da država članica krši ovu obvezu iskrcavanja. To je dakle bitno za države članice kako se ribari ne bi našli u nemogućoj situaciji, a to je znači da se bave ribolovom, a da zapravo nemaju kvotu za onu vrstu riba koje će s najvećom vjerojatnošću uloviti. Radi se o tome da službe trebaju poboljšati nacionalno upravljanje ribolovnim kvotama kako bi se s time još ograničilo i smanjilo Eh, odbačeni ulov. Hvala nam se da sam time odgovorila na sva vaša pitanja. Da, niste odgovorili još na pitanje o paralelnom tržištu. Pretpostavljam da nemaš eh, odgovora, ali dobro. Es que la respuesta no es única, To nije jednoznačan odgovor kako ne stvoriti jedno paralelno tržište. Tu postoje brojne mogućnosti kako izbjeći stvaranje jednog paralelnog tržišta. Jedna od mogućnosti jesu mjere nadzora, ali to nije jedino rješenje. Druga moguća rješenja su održive alternative za ove ribarske proizvode koji se neće prodavati na paralelnom tržištu. Vi vrlo dobro poznajete uredbu o fondu, financijsku uredbu i sjetit će se da kada smo imali trijalog da smo dosta opširno raspravljali o ovoj temi i da smo iznijeli čitavu mjeru, čitav niz mjera u uredbi koje su imale namjeru pomoći u istraživanju mogućih praktičnih rješenja kako bismo našli odgovor na ovo pitanje. Održivi odgovor, naravno, kako bismo izbjegli da ti proizvodi završe na paralelnom tržištu. Znači, nije to bila jedna jedina mjera, nego čitav niz mjera. I vidjet ćemo hoće li biti potrebni poticaji u tom smislu. Dobro, jednostavno nismo još uvjereni, ali dobro. Moram e, vas informirati o kalendaru koji je predviđen. E, moram vas podsjetiti da je kalendar ograničen i zbog potreba za prijevodom. Svi želi, imati prijevod dostupan na materijalnom jeziku i to je normalno. Dakle, Imamo 16.10. E, prezentaciju, amandmane treba unijeti do 21.10. Glasujemo u odboru 3. prosinca i ako je moguće ćemo glasovati na plenarnoj sjednici u, u siječnju 2015. godine ili u ožujku. Činit ćemo sve što je moguće da to bude u siječnju. Jednom kada mi kao izvjestitelju e, date e, dozvolu da krenemo u trijaloge, onda e, ćemo moći odrediti isto tako i glasovanje na plenaru i tako ćemo moći krenuti najbrže moguće. Dakle, to očekujem od vas, dragi zastupnici i članovi odbora. Eto, e, dragi prijatelji, imali smo dosta gust dan sa raspravom sa talijanskim ministrom i sa ovim drugim raspravama. Zahvaljujem vam na vašoj izdrživosti i vidimo se dakle sutra u 9 sati e, se vidimo sa koordinatorima, a u 10 e, sa svim članovima. Zahvaljujem također i usmenim prevoditeljima i svim našim suradnicima.